Witam Państwa bardzo serdecznie. Lijep pozdrav svima. S obzirom da imamo akademike među našim stručnjacima, sveučilišne profesore, tako ćemo započeti sa akademskom četvrti. Zapravo smo čekali, iskreno govoreći, naše zastupnike, i želim dobar dan svima. Današnje saslušanje bavi se važnom temom kako nositi se sa nestabilnošću cijena u kontekstu zajedničke poljoprivredne politike. Znamo da je nestabilnost cijena problem koji znatno utječe na poljoprivrednike i vrlo je teško voditi poljoprivredno imanje ukoliko cijena koju dobivate za svoj usjev fluktuira i to znatno. I po samoj stvari je nepredvidljiva. Dakle, u takvom kontekstu mora se donositi odluke o ulaganjima i danas smo, kao inače, pozvali stručnjake kako bi nam pomogli razmotriti neka od ovih pitanja. Oni će s nama podijeliti svoje zaključke, razmišljanja, iskustva na temelju njihova istraživanja. Prije svega predstavit ću naše goste redoslijedom kojim će imati riječ. Gospodin Patrik Ferrer, glavni tajnik Safagride koji razvijaju politike za poljoprivredni sektor i za sektor poljoprivrednih poslova. Gospodin Felice Adinolfi, profesor je gospodarstva i ruralnih pitanja na sveučilištu u Bolonji i nakon njega imamo gospodina Jerena Bojsa, profesora sa sveučilišta u Gentu, koji također ima e, znatna iskustva u e, ekonomiji poljoprivrede. Gospodin Liam Fenton je ravnatelj FCS Europe, privatnog poduzeća koja klijentima diljem svijeta pruža financijske usluge kojima se mogu nositi sa nestabilnošću cijena. Gospodin Jacques Karl, glavni tajnik Mom Agrija, a oni razvijaju prijedloge za regulativu poljoprivrednih tržišta na svjetskoj razini. Dakle, zahvaljujem svima što ste danas došli u Brisel Kao što naši kolege znaju, odbor za poljoprivredu uskoro će početi sastavljati izvješće na vlastitu inicijativu na ovu temu, a kolegica Anželik Dele bit će izvjestiteljica. Današnje saslušanje zapravo možemo doživjeti kao početak tog procesa. obzirom da imamo velik broj stručnjaka i ograničeno vrijeme, morat ćemo ga raspodijeliti. A naše tajništvo, učinkovito kao i uvijek, pripremilo je neka osnovna pravila. Dakle, riječ ću sada dati Patrik Ferreru. Vremensko ograničenje je 8 minuta, možete to možda produljiti na 10 No, zamolit ću vas da se toga ipak držite. Kasnije ćemo još imati vremena na raspolaganju za odgovaranje pitanja, održavanje rasprave. Eto, e, gospodin Ferrer ima riječ. I on će nam izložiti sam koncept nestabilnosti cijena. Još jednom sve najsrdačnije pozdravljam i započnimo polako, gospodine Ferrer. Hvala vam. Nestabilnost mjeri opseg i brzinu razvoja jednoj cijene imovine ili proizvoda u određenom razdoblju. U ekonomskoj teoriji nestabilnost se veže uz dva koncepta, variabilnost i nesigurnost. Variabilnost cijena, drugim riječima fluktuacija cijena, prirodni je i normalan element u funkcioniranju tržišta. No, ravnoteža između ponude potražnje se mijenja, mijenjaju se i cijene, ali u običajenom stanju stvari postoje trenuci kada te fluktuacije postanu nesigurne, kada dolazi do velikih kretanja cijena. Što se poljoprivrednih proizvoda tiče, tu znamo da postoji potražnja i ponuda e, i određena fleksibilnost, poznati smo poznatog Kingovog zakona. Što se tiče cijena proizvoda, tu uvijek postoje snažne fluktuacije, jedno začudo, e, ne postoje toliko snažna razdoblja nestabilnosti. Poljoprivredno tržište štiti proizvođače od te karakteristike tržišta uvodeći zaštitne mjere koje od 1992. nadalje su kroz različite reforme dovođene u pitanje. No uzevši u obzir globalizaciju, globalizaciju trgovine te promjene u poljoprivrednoj politici u SAD-u i Europi sve manje se koriste e, poticaji za skladištenje, a što se tiče tržišta i povećanja potražnje za hranom u zemljama u razvoju, te klimatskih promjena, ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da određeni e, tržišni dionici igraju značnu ulogu na tržištu i zbog svega toga globalno tržište hrane postaje sve ranjivije i razdoblje velike nestabilnosti postaje sve češća i sve ekstremnija. Nakon, primjer jedan, nakon najave da će proizvodnja pasti zbog suše, e, došlo je do prognoze, dakle od 2,3% pada svjetskih usjeva, a zajedno sa tržišnom zabranom izvoza e, Rusije, tržište je povećalo cijenu pšenice za 17, To naravno lijepo pokazuje kolike su fluktuacije u danu, tjednu, mnogo su čak veće nego što bi se to u prošlosti dogodilo u cijeloj godini. Naravno, istina je da je vrlo teško predviđati klimatske promjene i zbog toga se skladištenje koristilo kao svojevrsni zaštitni alat zbog nedostataka ili višaka na tržištu. I kada bi cijene došle do određenih vršnih vrijednosti, uvijek bi neki zagovarali e, dodatnu proizvodnju i sa nekim proizvodima to se i činilo, no vrlo niske cijene trenutno su neodržive za određene tržišne dionike. Također moramo prepoznati činjenicu da e, financijski utjecaj na poljoprivredno tržište je osnažio tu nestabilnost tijekom krize primjerice, e, količina kojom se trguje je sve veća i veća i tu govorimo čak o 4 do 8 puta većim količinama kojima bi se inače trgovalo, od onih kojima bi se inače trgovalo na tržištu. Zbog toga se pronalazila različita rješenja, sisteme jamstva, no spekulacija je također nešto što je povezano uz tečajne stope. I naravno druge cijene. Kako bilo, svi se slažu oko negativnog utica te, te znatne nestabilnosti cijena poljoprivrednih proizvoda. Ako imamo pretjerano niske cijene, imat ćemo probleme sa dohodkom proizvođača i budućnosti proizvođača, dok s druge strane, ukoliko su cijene pretjerano visoke, to stvara probleme e, zemljama koje nemaju dostatnu sigurnost opskrbe hranom, to su obično najsiromašnije zemlje na svijetu. Govorili smo i o pobudama zbog gladi u prošlosti. 2011. G20 u Parizu donio je odlučio se za neke korake kako bi se time nosio. Prije svega proizvodnja e, i poljoprivredna produktivnost je povećana na temelju jedne međunarodne istraživačke inicijative za poboljšanje pšenice, takozvana EuroWe program, i također je odlučeno poboljšati tržišnu transparentnost informacije, to je FAOMIS, e MIS, informativni sistem, a međunarodna informativa GeoGlam također se bavi poboljšanjem satelitskog promatranja, te su odlučili uspostaviti jedan forum za hitne intervencije, i baviti se dakle problemima opskrbe hranom. Također donesna odluka da se regulira i financijska tržišta, time se bavi i OSCO, Međunarodna organizacija Komisije za obveznice koja e, se bavi pitanjima tržišta e, robnih derivata. G20 je održan 2011. No svejedno od tada se na temelju tog akcijskog plana vrlo malo napredovalo i e, nestabilnost cijena događa se u oba smjera. Neke zemlje boje se da razine skladištenja su nešto što je strateški podatak i zbog toga povjerljiv, te nevoljko te podatke dijele s drugima. Proizvodni okvir čini se zanimljivim, ali zanimljiv je za one više koji se zapravo ne bave tom praksom. 2008. i 2009. prošli smo kroz krize koje su dovele do znatne likvidnosti na tržištu, zbog čega je došlo i do jednog iskušenja da se zauzmu određeni stavovi naspram poljoprivrednih proizvoda koji bi mogli pogoršati tu nestabilnost. Što Europska unija radi imajući na umu ovo stanje? Nakon 40 godina zaštite tržišta i jamčenih cijena, poljoprivredna politika se otvorila ostatku cijena i tržišne cijene nestabilnost i svi dionici u sektoru, osobito e, proizvođači, su podnijeli najveći dio tog opterećenja. Kada razmišljamo o globalnom i međunarodnom e, pristupu i reakciji, vjerujem da mi moramo djelovati kako bi svaka epizoda nestabilnosti cijena, kako ona ne bi postala novo razdoblje restrukturiranja poljoprivredne proizvodnje u pojedinim državama članicama. Hvala. Zahvaljujem. Sada bih riječ dao gospodinu Adinolfiju na izlaganje o postojećim instrumentima za e, nošenje sa nestabilnošću cijena, osobito unutar zajedničke poljoprivredne politike. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam na pozivu i hvala kolegama iz odjela D. Ja ću, ako uspijem pokrenuti PowerPoint prezentaciju, se odmah osvrnuti na zaključak. U ovoj ću prezentaciji vrlo sanžeto opisati koji su glavni pokretači nestabilnosti, zatim koji su glavni čimbenici koji e, imaju negativne posljedice na dohodak poljoprivrednika. Zatim e, pokušat ću prikazati instrumente koje se danas koriste u Europskoj uniji i e, Kanadi i SAD-u kad je riječ o alatima za upravljanje rizicima. I na kraju ću vam pokušati dati nekoliko prijedloga o tome kojim bi putem, putem trebali ići i kad je riječ o reformi zajedničke poljoprivredne politike. Izgleda da ima malo problema sa prezentacijom. Kao što je rekao kolega, nestabilnost je usko povezana sa e, temeljnim faktorima na tržištu, ponude i potražnje. E sada, u proteklih nekoliko godina tim aspektima su se pridružili i, e, ostali, i ostale varijable. To su uglavnom odnosi između cijena roba i odnosi ostalih roba. Tu e, poneprije mislim i na cijenu rezerva, zatim e, trgovinsku politiku. Sve je to dovelo do značajnih e, promjena na tržištu i to posebice u posljednjih 7 do 8 godina. Kao što vidite na ovom e, grafikonu, dakle to je kretanje cijena od 2007. do 2011. Vidite da je tu bilo e, različitih makroekonomskih varijabli i došlo je do vrlo složenih fenomena. Kao što vidite, tu imamo i nepovoljne klimatske pojave, razina rezerva, pad vrijednosti dolara, dakle čitav niz čimbenika koji onda stvaraju ovakve velike nestabilnosti e, kod cijena. I u tih, zapravo u te dvije, zapravo u te četiri godine to je e, dovelo do velikih promjena kod e, cijena. Nestabilnost naravno negativno utječe na poljoprivredni sektor. U slučaju Europe, osim tradicionalnih problema koji su povezani sa dakle, nesavršenim mehanizmima prijenosa cijena, pa sve ono što se odnosi na poteškoće da pronađemo odgovarajuća financijska sredstva koja bi mogla učinkovito funkcionirati u europskoj poljoprivredi. Osim toga imamo i vrlo važne institucionalne promjene koje je spomenuo i kolega. Dakle, to, je, to su reforme koje su trajale 25 godina iz kojih smo dobili dva e, glavna rezultata. Sad to ako gledamo isključivo na temu nestabilnosti cijena i e, rizik. Dakle, smanjiti jamstva zaštite od strane Europske unije prema poljoprivrednicima i revidirati e, formule kroz koje možemo podržati dohodak poljoprivrednika. Osim tih elemenata, Može li netko iz eh, tehničke službe pomoći? Dakle, u ovoj prezentaciji sam vam, htjela, sam vam htio pokazati tri slučaja. Dakle, imamo kao prvo onaj europski kojeg vrlo dobro poznajemo. To su e, mjere za potporu tržištu i izravnu pomoć koje predstavljaju dakle skup mjera e, koje su sadržane u prvom stupu. Zatim nakon toga imamo sve mjere iz drugog stupa. E, dakle to su moguće strategije za sprječavanje rizika koje mogu biti povezani sa negativnim klimatskim pojavama, a zatim imamo i specifične mjere u onome što zovemo alati za upravljanje rizicima iz drugog stupa. To su znači financijski doprinosi u premijama za osiguranje usjeva, uzajamni fondovi za slučajeve nepovoljnih, na primjer, klimatskih prilika ili bolesti životinja. I treći element koji je ključan i koji predstavlja veliku novost kad je riječ o instrumentima koje smo e, pripremili za naše poljoprivrednike i to je takozvani instrument za stabilizaciju prihoda. To je također jedan uzajamni fond koji se koristi isključivo za pokrivanje e, rizika od, smanjenja, od znatnog smanjenja dohotka. Funkcioniranje tog instrumenta koji eksperimentalno kreće u nekim zemljama članicama, u Belgiji, u e, Italiji, i mislim da e, je sve veći interes poljoprivrednika za taj instrument. Zato što to je zapravo jedini instrument koji će zajamčiti e, nekakvu zaštitu od tih rizika. Zatim pokušali smo pogledati kako to funkcionira u Kanadi. Kanada ima vrlo dugačku povijest u tom području. Ima čitav niz instrumenata koji su, e, koje poljoprivrednici u Kanadi koriste već dugo vremena. I tu bih najviše se zaustavio zato što to su instrumenti koji su poprilično inovativni i koje bismo i mi um, mogli uzeti u obzir. Mogli bismo barem to istražiti na razini Europske unije. Dakle, oni imaju sustav koji se zove risk, to je dakle, e, ogranič, jedan ograničen e, instrument, a cilj je dakle pomoći u razvoju e, novog privatnog sektora za upravljanje rizicima. I zatim imamo AgriInvest i Stability i to su modeli koje međunarodni znanstvenici dosta istražuju. E, ta, ta se dva instrumenta nadovezuju na nešto što je postojalo još u prošlosti u Kanadi. Agriinvest je sustav koji funkcionira e, kroz račun kojeg je otvorio svaki poljoprivrednik i to sufinancira i vlada o, s oko recimo 1% marže i u principu taj novac služi poljoprivrednicima ako um, gubici nisu strašni. Dakle, što omogućava taj e, račun? Dakle, omogućava poljoprivrednicima da imaju određenu e, razinu sigurnosti. I kad je riječ dakle, o negativnim hitnim slučajevima, ali i kad je riječ recimo o dugoročnim ili srednjoročnim planiranjima. A Agri Invest E, je recimo nešto što je slično instrumentu za stabilizaciju prihoda u Europskoj uniji i tu se predviđa e, intervencija vlade ako gubici budu više od 70% referentne marže. I predviđa se e, dakle doprinos od jednog dolara za svakih tisuću dolara. I iskustvo SAD-a. O ovome neću jako puno govoriti zato što je nedavno u parlamentu predstavljena i studija u kojoj se uspoređuju iskustva SAD-a i Europske unije i ta studija ima vrlo interesantne e, podatke. No ono što je ovdje zanimljivo reći jeste da sa najnovijim zakonom o poljoprivredi se zaključio e, taj prelazak u kojem je u potpunosti e, uklonjen sustav izravnog plaćanja u SAD-u i taj je sustav zamijenjen sa sredstvima koja su namijenjena za upravljanje rizicima. I tu ima nekoliko programa i koji uključuju i anticiklične e, programe koji se odnose na nestabilnost cijena. Razlika pristupa između SAD-a i Europe. Ne znam hoću li vam to uspjeti pokazati, ali ću vam svakako ispričati. Uglavnom razlike vidite na, ovoj, na ovom slajdu raspodjela resursa u, to je sredstava u poljoprivrednim politikama između te dvije zemlje se znatno razlikuje. I u ovih proteklih nekoliko godina dosegla je vrlo znatnu razinu. Kao što vidite, postoji potpuno drugačiji pristup kad je riječ o upravljanju rizikom i podržavanju e, dohotka. Tu Europska unija ulaže jako puno, dok SAD više ulaže u upravljanju rizikom. I evo, imam još, e, molim vas da mi date još 30 sekundi zbog toga što sam imao tehničkih problema. Uglavnom, sada bih vam na kraju e, pokazao koje bi mogle biti mogućnosti dakle u jednoj budućnosti reforme ZPP-a. Dakle, da krenemo od te inovacije, instrumenta za stabilizaciju prihoda i da se osmisli sustav koji će biti fleksibilni, koji će vratiti jedan dio izravnih plaćanja mm, i dakle to, da se to puno fleksibilnije raspoređuje i da se što učinkovitije iskoriste te resursi. Dakle, tu razmišljam na um, jedan program depozita, jedan primjer postoji u SAD-u, to je u, pardon, u Europskoj uniji, to je u Francuskoj. I dakle, jedan dio sredstava koji je namijenjen izravnanim plaćanjima se može dakle kombinirati sa doprinosom samih poljoprivrednika i dakle u slučaju e, manjih gubitika, gubitaka bi se moglo odmah intervenirati korištenjem sredstava iz tog fonda, a naravno i onda u slučaju većih gubitaka. Evo ja sam malo e, bio dulje nego što sam trebao, ali eto, ispričavam se i zahvaljujem vam. Hvala vam, profesor iz sveučilišta u Gentu sljedećim eh, riječ. Eh, prije svega objasnio bih nešto više detaljnije, upravo ono čime se moj kolega bavio, jer mislim da je važno napraviti razliku između politika Europske unije i SAD-a. Europske politike i prvi stup zapravo daju potporu dohodku što je neavisno od tržišnoj situaciji kolega je pokazao zapravo da je dohodak isto neki oblik e, baratanja e, rizikom jer neovisno situaciju na tržištu poljoprivrednici još uvijek dobivaju isplate. U prošlosti u SAD-u zapravo postoji već bolja mm, povijest eh, rada u ovom smjeru što je zapravo važno naglasiti. Druge sličnosti između američkih i europskih politika su u tome da u Europskoj uniji postoji u drugom stupu potpora dohodku, a postoji opcionalna mogućnost unutar ruralnog razvoja u drugom stupu, a zapravo to time to se ne provodi u velikom broju država članica u Europskoj uniji. Čak i u SAD-u postoje razlike između pojedinih mjera, primjerice zaštita mljekarskog, mljekarskog tržišta koja je šire prihvaćena i dugo već duže prisutan program zaštite stočarskog uzgoja koji je više prilagođen pojedinim poljoprivrednicima, a u našem europskom sistemu tako nešto bi to bi se uklapala u stup 2. Što se tiče europskih politika, pogledamo što je još važno, intervencija, sigurnosna intervencija, potpora privatnom skladištenju, minimalan, dakle, doprinos upravljanje rizicima za poljoprivrednike, ali koji svejedno pomaže. Također imamo politike promoviranja, izravne politike koje doprinose upravljanju rizicima, zatim proizvođačke organizacije koje kroz svoje operativne organizacije mogu povlačiti proizvode s tržišta i što ne smijemo zanemariti u upravljanju rizikom. No, nastavio bih mm, jednim razmišljanjem malo šire perspektive da vidim kako druga tržišta i druge usluge se nose sa nestabilnošću tržišta. Primjer eh, opskrbe električnom energijom je dobar primjer toga. Kao i kod hrane, želimo imati stabilnu opskrbu strujom i imamo liberalizirano tržište na kojem ljudi mogu slobodno odlučiti koliko će se struje proizvoditi a postoji i buduće tržište obveznicama, e, dugoročno, srednjoročno i tako dalje, isto kao i za tržišta e, hranom. No, na tržištu električne energije, oni koji donose politike prepoznaju potrebu intervencija kako bi se pobrinuli da nestabilnošću ne upravljaju samo e, ova tržišta e, terminskim ugovorima, a to rade ne samo podržavanjem opskrbe, već i kapaciteta za proizvodnju. Dakle, u većini zemalja postoji rezervna pričuva proizvodnje struje i dobiva se potpora ili kako bi se prekinulo proizvodnje ili kako bi se dodatno proizvodila električna energija prema potrebi. U određenoj mjeri to i odgovara europskim politikama u obliku u kojem trenutno postoje. Poljoprivrednici dobivaju potporu dohodku, ali kako bi to dobili moraju e, poljoprivredno imanje održavati u dobrom stanju. Ono u čemu se stvar razlikuje je da trenutno u e, zajedničkoj poljoprivrednoj politici, možda u e, prošlosti bismo rekli da su postojale obveze koje su slične tome, ali trenutno ne postoji sistem da ukoliko je pretjerana ponuda da se smanje zapravo potpore, potpore i da se na neki način e, stvori kontraefekt na tržištu. Što bi trebalo zapravo i u ovom slučaju struje i poljoprivrednih proizvoda biti moguće. Dakle, postoje neke sličnosti koje su primjenjive na tržište poljoprivrednih proizvoda, a to nam može biti smjernica toga kako potencijalno bismo mogli dalje e, baratati ovim rizicima u budućnosti. Jedan važan element toga je da ne bismo trebali pristupati zatvaranju tržišta kao rješenju za rješavanje problema nestabilnosti. Kao i kod električne energije to nije dobar put naprijed. Također transparentnost informacije mora biti dostupne svim tržišnim dionicima. To postoji kao akcijski plan na tržištu struje, ali važno je za poljoprivredu. Ne bismo trebali podupirati proizvodnju u trenucima kada postoji pretjerana ponuda. Dakle, na tržištu strujom vidimo u određenim državama članicama potpora za obnovljivu struju koja je bila potrebna u trenutku proizvodnje struje zapravo je dovela do negativnih e, pomaka na tržištu cijena. Dakle, imali smo proizvodnju struje e, na mjestima gdje je mreža, opskrbna mreža već zapravo bila popunjena. Dakle, trebali bismo poticati proizvođače da proizvode ne bismo ih trebali poticati da proizvode više kada je već e, ponuda pretjerana. I još nešto čime bismo se trebali baviti ili razmotriti je pitanje kako poticati kapacitete, a ne samo proizvodnju. I ukoliko potreba proizvodi kapacitet za viškove, pokušati utjecati na farmere da jednostavno koriste manji dio variabilnih inputa i da se primjerice ovdje sredotočimo na mljekarstvo ili poljoprivredu, dakle gnojiva, možemo konkretno vidjeti da imamo velike zalihe na tržištu žitarica, ali što će tada učiniti poljoprivrednici? Oni će optimalnu količinu ili maksimalnu količinu dušičnih gnojeva upotrebiti za vrlo dobru žetvu. I zbog čega ne bismo onda potpore upotrebili da se smanji količina upotrebljenih gnojeva koje će dakle, poljoprivrednici dobrovoljno smanjiti i tako će se kompenzirati gubici za manju opskrbu. S jedne strane, prednost bi bila poboljšanje stabilnosti, a s druge strane i štitio bi se okoliš. Dakle, to je samo jedno e, razmatranje u našem istraživačkom timu na sveučilištu u Gentu i više manje i kraj mojeg izlaganja. Hvala. Przechodzimy teraz do komentarzy. E, Dobro, sada možemo prijeći na komentare. Prije svega e, zaslušat ćemo naše stručnjake. E, gospodin Karl ima riječ za kratak osvrt od dvije, tri minute. Izvolite. Euh, Hvala vam. Evo u nekoliko minuta bih komentirao ono što je rekao gospodin Ferrer. To je istina. Nestabilnost je sve češća. Vidimo velike amplitude te nestabilnosti. A očito je da vlasti se ne uspijevaju nositi sa tom situacijom. Zajednička poljoprivredna politika se nekoliko puta revidirala i e, nedavno i promijenila. Počeli su i pregovori u okviru e, skupine G20 e, o novom modelu međunarodne suradnje, no i tu nedostaju određeni elementi. A činjenica da nema stvarne međunarodne suradnje kako bi se upravljalo tržištem ili zapravo upravljalo krizama, zato što tu je zapravo upravljanje najvažnije, to stvara sve veće poteškoće. Gospodin Andinolf je govorio o politikama SAD-a i e, Kanade. Nešto slično smo i mi usvojili prema članku 39. No to je e, vrlo ograničeno zato što možete nešto poduzeti samo ako je dohodak pao za 30%. Zamislite samo druge sektore. Ako biste tamo mogli intervenirati tek ako je dohodak pao za 30%, mislim da bi svi u međuvremenu umrli. U Kanadi postoji ograničenje na uvoz i to je sada uključeno u sustav upravljanja rizikom i to je protuciklična metoda. To znači da se može stabilizirati dohodak. Ako usporedite javne intervencije najvećih e, gospodarstva u svijetu, vidjet ćete da Europska unija, dakle 61% čini um, od pomoć odvojenu od plaćanja odvojena od e, proizvodnje, a u SAD-u i Kanadi je to 0%. Tako da mi zapravo radimo nešto što je potpuno suprotno od ostalih. Hvala vam. Bardzo dziękujemy. W tej chwili Przechodzimy Hvala vam. A sada otvaram raspravu. Da čujem što e, misle zastupnici. E, ispričavam se. Prije nego e, što krenemo s time, moram riječ dati gospodinu Fentonu. Molim vas prihvatite moju ispriku. Nema problema. Evo samo jedan komentar na čimbenik o e, nestabilnosti te onome što bi financijski proizvodi mogli učiniti sa nestabilnošću. Dakle, što se tiče zelenih e, tržišta, imamo tu jako puno e, špekulanata na tržištima i pripremljeno je nekoliko akademskih studija. Da li takvi instrumenti e, samo potpomažu nestabilnost ili je smanjuju? I izgleda da je zaključak e, da dakle da je to negdje 50%, 50%. Što se tiče tržišta mlijeka i mliječnih proizvoda u Europi, vidjet ćete kasnije, vidjet ćete da imamo e, nestabilnost, a nemamo špekulaciju. Dakle, financijska tržišta nisu razvijena do te razine da bi tu mogli biti uključeni špekulanti. Tako da mislim da ne bismo se trebali uhvatiti dakle, na to da financijske derivative stvaraju nestabilnost. Slažem se i sa komentarom gospodina Bojsa. Moramo imati jasne, jasne i transparentne podatke iz eh, alata koje mi imamo na raspolaganju jasni podaci će pomoći svima. Ja sam rođena na jednom eh, gospodarstvu, moj brat i dalje eh, se bavi poljoprivredom, a vrlo često vidimo da zbog pojedinih interesa, dakle da cijena mlijeka ne bi trebala pasti, a očito je da se to traži na međunarodnoj razini. Mislim da je važno dakle da imamo te podatke zato što jedino na taj način će ljudi moći donositi informiranu odluku o tome hoće li spuštati ili dizati cijene. Počinjemo v tej chwili do debate do wypowiedzi pani panu posłów. Jako pierwszy z... A sada otvaram raspravu. Gospodin Tarabella, izvolite. već godinama vidimo e, nestabilnost i nestabilnosti je mnogo više sada nego kada smo imali regulatorne mehanizme. Uh, riješili smo se odvojenog, e, to jest sada smo svu pomoć, zapravo 61% pomoći odvojili od proizvodnje, a najveće zemlje, istovremeno poljoprivredne zemlje, i dalje povezuju proizvodnju sa plaćanjima. To smo već učinili za mlijeko, šećer će biti na redu sljedeće godine, a to znači da ćemo sve, imati sve više ponude. Jednom kada se to e, dakle otvori, a nemate potražnju koja odgovara ponudi, to će e, sniziti cijene. A zatim imamo i međunarodne sporazume koje smo potpisali ili ćemo uskoro potpisati Naravno, mi uvozimo proizvode koji su vrlo slični onima koje sami proizvodimo. Tako da bilo kakav pritisak na svjetskom tržištu um, spustit će cijene. Sjećate se 2009. cijena je pala na 20% zato što nismo imali dovoljno tih proizvoda na tržištu. E, naši gosti kažu da je to neizbježno, no to nije neizbježno. Što moramo učiniti kako bismo to spriječili? E, velika nestabilnost je najveći neprijatelj mladim farmerima koji pokušavaju pokrenuti svoj posao i uložiti u posao. Mm, ako imate bilo kakve ideje što bi se moglo učiniti, molim vas da to podijelite s nama bili to bili nekakvi regulatorni mehanizmi ili zaštita, to jest osiguranje od rizika. Kako da spriječimo te velike fluktuacije? Doista me zanima ako imate bilo kakvo uh, rješenje. Hvala vam, a sada gospođa Nojića. Srdačna hvala na govorima i prezentacijama koji su bili vrlo zanimljivi. Željela bih profesoru sa sveučilišta Gent čestitati. Odlično da smo napakon u parlamentu čuli nešto što ide u smjeru upravljanja količinama, odnosno ograničavanja količina i stabiliziranje cijena. To bi bilo jako dobro jer inače se događa suprotno smanjivanje na pravom mjestu količina ima posljedice po cijelo tržište. A mi nepristano govorimo o tome da bismo ponekad trebali podržati dobrovoljno odricanje od opskrbe, tako da, na primjer, 5% mlijeka se ne stavlja na tržište. To bi trebalo biti pozitivno za poljoprivrednike i tada bi se mogle povisiti cijene mlijeka i ne bismo imali tako velike oscilacije. Prethodni govornici su bili e, vrlo informativni. Upravo vi ste spomenuli upravljanje rizicima i upravljanje količinama. Na tome sam vam vrlo zahvalna i sigurna sam da ćemo i e, dalje na razini ovog odbora govoriti o toj temi u budućnosti.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 Mislim da je današnja tema vrlo e, relevantna. E, zahvalan sam svim gostima na njihovim izlaganjima, ali moram reći da se o ovom današnjem, e, ovoj današnjoj temi zapravo već jako puno razgovara. I ne osjećam se baš pozitivno, zato što ove prijedloge koje sam čuo, pa nisu baš inovativni. Ovdje govorimo o različitim učincima, ali nismo čuli nikakve prijedloge o tome kako se s time nositi. Mislim da bi pitanje bilo drugačije e, ako bi mm, potrošači osjetili tu nestabilnost i to posebice u trgovinama. Danas je situacija drugačija. Cijene u trgovinama se ne mijenjaju ili uglavnom rastu, dok proizvođači istovremeno moraju nastojati preživjeti sa cijenama koje neprestano padaju. Zatim, pad cijena se razlikuje od zemlje do zemlje. Sposobnost poljoprivrednika za pregovaranje je recimo nešto što utječe na to. Osim toga poljoprivrednici nisu ujedinjeni, ni oni nemaju zajedničke stavove u tim pregovorima. A predstavnici prerađivačkog sektora i e, trgovine zloupotrebljavaju poljoprivrednike koji nisu ujedinjeni. Trebali bismo se zapitati je li to e, zapravo e, nestabilnost cijena ili je to tek špekulacija. E, Europa je oslabila reguliranje cijena i to je rezultiralo suradnjom prerađivača i mm, trgovaca. oni su osnivali sjedišta svojih tvrtki u poreznim e, oazama i stvaraju profit po vrlo povoljnim uvjetima, dok mi u Europi razgovaramo o budućim rješenjima. Pritom zanemarujemo e, to da u Europi imamo krizu mlijeka i mesa. Mnogi poljoprivrednici u Europi ne znaju kako nastaviti. Danas se okupilo više od tisuću poljoprivrednika i pokušavaju i zapravo razgovaraju o svojoj perspektivi. Poljoprivrednici dobivaju od 13 do 15 eh, centa po litri Europska unija e, mora i pomoći, ali cijene se više ne mijenjaju, ne fluktuiraju, one su na najnižoj razini i više se ne mijenjaju. Jedan od razloga zašto su naši poljoprivrednici u vrlo teškoj situaciji je taj što je prekinut izvoz u Rusiju i poljoprivrednici ne mogu pronaći alternativu za to tržište. Mislim da je u Litvi to jedan od najvećih problema trenutačno. Moramo pronaći neko novo rješenje. Možda bismo trebali uvesti nekakvo osiguranje od rizika koje će biti povezano sa pomoći poljoprivrednicima. Ljudi moraju znati da će im dohodak biti osiguran jer u protivnom će, se, će ljudi otići sa sela jer tamo jednostavno više neće imati budućnosti. Hvala vam. A sada gospodin Bove. Evo, e, samo nekoliko komentara o ovome što smo do sada čuli. Kao prvo, e, zabrinut sam Mm, imali, došlo je do značajnog porasta cijena pšenice, ruske pšenice. Zatim smo otišli na tržište koje je samo sebe reguliralo i ljudi su tamo špekulirali. I stoga moramo biti vrlo oprezni jer ovo je nešto mm, novo, barem na ovoj razini. Istovremeno, mliječni proizvodi su na financijskim tržištima od 1. travnja i to se dogodilo dan nakon što su ukinute kvote. Tako da reći da financijska tržišta ne igraju ulogu, to je jednostavno pogrešno. Imaju i ulogu i povećavaju fluktuacije. I to, toga prije nije bilo, a danas je posvuda. U ovom trenutku imamo pristup razmjene. Prema viškovima se definira cijena i za ostalu robu. Stoga imamo svjetska tržišta e, koje definiraju i cijenu u Europi, a ta cijena nema nikakve veze sa troškovima proizvodnje. Tako da mm, prilagođavamo cijene proizvodnje nečemu što ne odražava gotovo ništa, to nema nikakvog smisla. Nikada nećemo moći imati proizvodnu cijenu koja ima nekakvu vezu sa svjetskim tržištem. Predlažena je mjera za mlijekom. a parlament je predložio da se podrže poljoprivrednici u kriznim situacijama kako bi mogli nastaviti sa svojom proizvodnjom. Ali onda u trialongu je vijeće odbilo tu mjeru i to komisija se s tim odbijanjem složila. I to je stvaran problem jer u ovom trenutku imamo problem zato što zajednička poljoprivredna politika uopće nije usmjerena na dohodak. E, ZPP nema alate kojima bi se podržala, podržao poljoprivrednik. Imamo jako puno primjera poljoprivrednika koji žive e, E, gotovo na granici siromaštva zato što sva pomoć koju dobijaju ide ide u održavanje e, proizvodnih kapaciteta, a ništa ne ide, ništa od te pomoći ne ide dakle samom farmeru, samom poljoprivredniku. Stoga moramo uspostaviti tu vezu između e, podrške i potpore dohotku. Ne smijemo imati politiku koja to neće povezivati. To je bila fantazija na početku pregovora sa svjetskom trgovinskom organizacijom. Rečeno nam je da ne smijemo imati nikakve oblike pomoći. Što će biti povezano sa proizvodnjom i e, Kanada i SAD su to e, izignorirali, a mi smo bili poslušni i to primijenili. I dokle god ne budemo imali vezu između troškova proizvodnje i dohotka, nećemo doći nikamo. Hvala vam sada gospodin Taranta. Poslije se slažem sa prethodnim govornikom. Samo bih želio spomenuti nekoliko elemenata. Mislim da smo mi u Europi postali vrlo ranjivi. Želio bih zahvaliti našim stručacima na tome što su nam pomogli da razumijemo što je sve na kocki u smislu europskog europske poljoprivrede. Imamo mnoge fluktuacije, kocka je bačena, imamo veliku financijsku krizu i sada smo ušli u dugo razdoblje niskih cijena poljoprivreda se žrtvuje na oltaru svjetske trgovinske organizacije i zbog sporazuma o slobodnoj trgovini. Nažalost, europska poljoprivreda je još jednom izložena svim e, milosti i nemilosti europskih politika. Ovako veliki napad, pad cijena kao što je, na primjer, nafta, E, nije dobra ideja da se to povezuje sa cijenama hrane i cijenama drugih proizvoda. Poljoprivredni sektor je vrlo ranjiv i on nam pokazuje koliko je opasno primjenjivati liberalne politike u Europskoj uniji. Taj model kojeg smo primjenjivali u posljednjih 20 godina moramo se odmaknuti sada od njega Moramo odvojiti probleme poljoprivrede od drugih elemenata kao što je na primjer isplaćivanje e, pristojnih danica poljoprivrednicima. Sada dajem riječ gospođi Madame Deler koja je izvjestiteljica. Hvala gospodine predsjedniče. Prije svega željela bih zahvaliti stručnjacima na tome što su došli danas ovdje kako bi nam iznijeli neke, neka korisna pojašnjenja i gledišta. Otvoreno je mnogo pitanja, više na što možemo odgovoriti u našem izvješću. To će biti zajednički nacrt izvješća. Imam pet pitanja, mnogo govorimo o nestabilnosti cijena. A u temelju toga su fluktuacije prihoda poljoprivrednika? Koja je veza između nestabilnosti cijena i fluktuacija prihoda poljoprivrednika? Isto tako alati za upravljanje krizom u okviru drugog stupa, ruralni razvoj, kako se to može primijeniti u svakoj državi članici i u kojoj mjeri programi ruralnog razvoja se mogu upotrijebiti za reguliranje krizom i zaustavljanje krize. Također još jedno pitanje o kojem trebamo razgovarati dugoročno je budućnost ZPP-a nakon 2020. E, godine. Kolege su već spomenule pitanje kako možemo suzbiti nestabilnost cijena u tom budućem programskom razdoblju. I to je nešto što cijeli niz stručnjaka spomenuo i nešto što su i kolege spominjale. U kojoj mjeri možemo primijeniti različite sustave koji postoje u drugim regijama kao nadahnuće. Prvenstveno mislim na SAD i Kanadu. I na posljedku, kao što je Marta Bela rekao, uključili smo trenutno u pregovore o TTIP-u Ne znam hoće li taj sporazum biti potpisan, no način na koji se sada odvijaju pregovori bi trebao uzeti u obzir mjere protiv nestabilnosti cijena i općenito u okviru trgovinskih sporazuma. Hvala. Gospodin Andriju. Hvala. I zahvaljujem stručnjacima na njihovom gledištu. Nismo čuli ništa novo, mi smo vrlo svjesni situacije i uvijek smo govorili da su naša tržišta nestabilna. Kriza koja je trenutno aktualna nam upravo na to ukazuje. Ako mi mislimo stabilizirati situaciju, moram reći da je ova nestabilnost jedna se e, tijekom posljednjih godina povećala zbog dva fenomena. Prvi, je deregulacija organizacija za zajedničko tržište. To je započelo 2010. godine i liberalizacija tržišta pod utjecajem trgovinskih sporazuma, svjetske trgovinske organizacije. Ta nestabilnost cijena je vrlo opasan fenomen zbog tri razloga. Dovodi u pitanje sigurnost hrane, o tome smo govorili jutros. postoji opasnost e, za potrošače u smislu toga hoće li se moći hraniti, također e, prihodi poljoprivrednika su ugroženi i oni moraju imati budućnost kako bi mogli voditi svoja poljoprivredna gospodarstva i ulagati. Također i za tržište je to opasno jer je tržištima potrebna stabilnost kako bi se mogla razvijati. To je vrlo važno moramo još jednom ponoviti, moramo e, iznaći način reguliranja poljoprivrednih tržišta. Ne možemo zaboraviti da velike sile u svijetu imaju razvijene poljoprivredne politike kako bi mogle prehraniti same sebe i ne moraju se osklanjati na susjede. Moramo i mi pogledati što se događa. E, istina je da proračun ZPPA je samo je 80% e, proračuna eu ali je manje od 10% proračuna država članica. E, moramo pokazati volju da iznađemo dinamičnu politiku, na što mi pozivamo na ovom skupu unutar ZPPA moramo obaviti javne prilagodbe. O tome smo govorili u prošlosti. Komisija se očito probudila. Povjerenici su svjesni što se događa. Moramo iznaći alate koji odgovaraju na sadašnje potrebe. Moramo se uskladiti sa privatnim inicijativama u određenim strukturama lanca opskrbe i to ide ruku pod ruku sa međunarodnim i europskim zakonodavstvom kako bi se smanjile financijske špekulacije vezano uz prehrambene proizvode i robu jer to potresa ravnotežu tržišta. Imam nekoliko pitanja za naše govornike. Možemo li reći da nestabilnost cijena poljoprivrednih proizvoda se povećala tijekom posljednje nekoliko godina i drugo pitanje je li moguće izmjeriti e, stupanj razinu špekulacija na poljoprivrednom tržištu trenutno. Govornik sa sveučilišta Concern je rekao da bismo trebali staviti kočnice na proizvodnju. Možda bi to bio napredak, no koju novu regulativu možemo uvesti u sadašnju e, ZPP i u buduću ZPP e, nakon 2020. godine. Gospodin Gar, hvala lijepa. Zahvaljujem e, predsjedniku da je uvrstio ovu temu u današnji dnevni red. Mi se svi slažemo. Ne radi se o uobičajenoj nestabilnosti cijena, već o tome da su cijene nepristano u, u silaznoj putanji i što ima posljedice za poljoprivredna gospodarstva. Ona su ugrožena. Nisam siguran što da mislim jer ja sam odrastao u jednom velikom sustavu E, u planskom gospodarstvu. Radilo se o upravljanju količinama, regulaciji količina i postojali su zajamčene cijene. I na, upravo na to se nadveđu moja tri pitanja. Mislim da je to opravdana tema. Prvo pitanje. Imate li predođbu kakav je odnos između pomoći putem vaših modela i vlastite odgovornosti poduzeća, poljoprivrednika. Drugo pitanje. Imate li predođbu koliko financijskih sredstava za jedan, odnosno drugi model bismo trebali namijeniti? Moramo voditi razgovore o proračunu u jednom trenutku jer nam treba novac i treće, to je pitanje koje je tipično njemačko pitanje. Mi smo suočeni sa problemom da se poljoprivredne gospodarstva vrlo teško samo obskrbljuju. Ponekad imamo dobre godine, ali trenutno je vrlo teško da e, poljoprivrednici sami sebi mogu stvoriti neke zalihe, porezi su vrlo visoki i što mislite o tom modelu? Možda bismo tako nešto trebali uključiti. Hvala, gospodin Castro. Hvala. Najprije bih želio čestitati našem panelu stručnjaka. Oni su nas potaknuli na razmišljanje o vrlo zanimljivoj temi i kada ćemo e, provesti ocjenu na sredini razdoblja ZPP-a, ovo će nam sve biti vrlo zanimljive teme. Kao što znate, Europski parlament je pokušao uključiti mnogo elemenata i u prethodnu reformu, no nismo uspjeli. Naravno, nestabilnost cijena otežava život gospodarstvima. Imam vrlo jasno pitanje vezano uz rigidnost proračuna EU-a. Kako možemo iznaći protociklična, anticiklična plaćanja ili neke druge elemente kojima bismo upravljali nestabilnošću cijena. Odnosno, drugčije ću pitati, što možemo učiniti kako bismo iznijeli prijedlog bez velikih strukturnih izmjena proračuna EU-a. To bi naravno bio iznimno složen proces i morali bismo učiniti velike pomake. Dakle, kako možemo tako negako nekako prenamijeniti proračun? Gospodin Das, hvala. Zahvaljujem stručnjacima na njihovim izlaganjima. Još uvijek sada sam malo zbunje, ne znam točno koji bi bio pravi sustav. Imamo ograničenja kvota kod mlijeka, unatoč tome imamo e, oscilacije cijena između 40 i 20 centi. Ako razgovara se sada o tome da ćemo putem sustava ograničavanja količina nešto učiniti, moramo znati o čemu se radi. Možda bi se trebao uvesti sustav e, ograničavanja cijena za mlijeko u Europskoj uniji. Prvo je pitanje da li bi to funkcioniralo. Drugo pitanje što se tiče intervencijskih cijena, mislim da on čini više štete kod mlijeka nego koristi jer već dugo vremena se ne primjenjuje. 29 centi ili 27 centi e, je e, cijena i intervencijska cijena od 21-22 centa pritom ne bi bila od velike pomoći. E, znam da u svakoj državi članici je to različito, ali trebamo Europsku uniju koja će izvršiti pritisak na države članice. E, ja sam pokušao to već predložiti, ali nemamo ovlasti da to učini, učiniti. Moramo prozvati države članice vezano uz porezni sustav kojeg primjenjuju u dobrim godinama. 55% e, prihoda poljoprivrednika je bilo oporezovano. E, poljoprivreda ne bi smjela ovisiti o tome i moramo ju se stvoriti zalihe kada su e, imamo loše godine, godine u kojima je berba loša. I poljoprivrednici moraju imati rezerve za te loše godine. Moraju ih moći stvoriti. I posljednje, bio sam potresen kada sam čuo da u mliječnom sektoru što se tiče cijena eh, sira i putra 20%, centi je dogovoreno za sljedeću godinu. Mi u Njemačkoj postoji koncentracija u trgovini i iznenadilo me da socijaldemokratski ministar neovisno o sindikatima je dopustio ovakve cijene za dva velika koncerna. Postoji komisija za tržišno natjecanje, to i, iznenadilo me da su oni to dopustili. Završili smo prvi krug pitanja. Mogu li ja sada pitati? Nije li nestabilnost cijena rezultat upravo sami srži poljoprivrede, jer poljoprivreda ovisi o nepredvidivim vremenskim uvjetima, e, ciklusima rasta. To je u samoj filozofiji cijelog sektora. Drugo, ne bismo li trebali pogledati cijene unutar petogodišnjih ciklusa, jer na taj način možete vidjeti različite odnose. Naprimjer, u okviru pet godina, tri godine su superiorne, jedna godina inferiorna ili u smislu sveukupnog outputa. A što se tiče globalne perspektive, Trebali bismo se otvoriti mogućnosti da prodajemo in više i na globalnim tržištima, no to je dvosmjerno i zapravo nama vrlo teško utjecati na cijene i na posljedku nestabilnost je ovisi i o sredstvima proizvodnje. Postoje neki, neki segmenti na koje ne može utjecati poljoprivrednik. Poljoprivrednik ovisi o vanjskom svijetu. Možete li vi sami odlučiti tko će se referirati na koju od spomenutih tema? Ne morate odgovoriti pojedinačno svakom zastupniku. Jer nemamo dovoljno vremena. Imamo za svakog stručnjaka dvije do tri minute na raspolaganju. Izvolite monsieur Mislim da svi koji su govorili su jasno rekli da pitanje nestabilnosti cijena je političko pitanje imamo nestabilnost cijena upravo zato što smo otvorili naša tržišta. To je vezano uz nešto na što smo se obvezali. Stoga primjena tehničkih rješenja problemima za sobom povlači promjene, odnosno ne mijenjanje političkih situacija. Europska unija je potpisala određene sporazume, preuzela određene obaveze i neki od tih sporazuma su obaveze koje obvezuje Europsku uniju da pribjegne određenim instrumentima. Drugim riječima, fluktuacije cijena nije, fluktuacija cijena nije isto što i nestabilnost cijena. Prvo je normalno, a drugo je ekstremno. Jedno i drugo postoji. Ponekad E, ljudi smatraju da uvođenje kvota će e, okončati nestabilnost cijena. 2008. i 2009. godine u mliječnom sektoru imali smo velike e, nagla povećanja iako su i padove, iako su kvote postojale. To se dogodilo zato što Europska unija više nije malo zaštićeno dvorište kojeg ocean štiti od oluja, to znači da se ne utječe na sve proizvode na isti način. Govorimo o robi kao što su žitarice, mlijeko, šećer, no ne govorimo o svim poljoprivrednim proizvodima. To je nešto što moramo razlikovati što se tiče nestabilnosti. proizvodi kod kojih je došlo do velikog pada cijena, cijena cijene žitarica, one se određuju u SAD-u, a cijene mliječnih proizvoda se određuju drugim regijama. No postoje, ako mi nešto učinimo, svjetske cijene će se povećati, a ne europske cijene. Drugi će imati koristi, a ne mi toga moramo temeljito razmisliti o tome. Ako Europska unija želi povećati sporazume koje je potpisala i obaveze koje je preuzela i pravila, mislim da je od presudnog značenja zaštititi proizvođače od nestabilnosti, a to je sasvim drugi par rukavica, moramo ih zaštititi. I dopustite mi da zaključno kažem da ne znam niti jedan sustav koji je apsolutno zaštićen od svih rizika i opasnosti, možda putem osiguranja. No drugi stup ZPPA omogućuje sustav koji se temelji na osiguranjima i prijenosi su dopušteni iz prvog stupa u drugi stup kada se radi o dodijeljenim sredstvima država članica. Ono što mi moramo zajamčiti nisu prihodi, već marža koja omogućuje održivost. Stoga bismo trebali manje govoriti o prihodima, a više o marži poljoprivrednih gospodarstava koja ima veliki utjecaj na održivost. Evo ja ću vrlo kratko komentirati. Jasno je da smo pokušali pokazati kako je nestabilnost vrlo složen e, fenomen. Različite su to makrogospodarske varijable od e, tečaja do odnosa sa cijenama ostalih roba. Ovdje ne pokušavamo e, razgovarati o tome kako se boriti protiv nestabilnosti, već kako upravljati nestabilnošću, kako da se ublaže rizici nestabilnosti na marže poljoprivrednika. Dakle, ograničavanje proizvodnje, dakle taj prijedlog je zanimljiv, ali ja smatram da s jedne strane, kao što je kolega rekao, mm, naše tržište ne staje na našim granicama, već sudjelujemo na globalnom tržištu, ali s druge strane, nefleksibilnost ponude i cijena i to kratkoročno je očita zato što poljoprivreda ima proizvodni ciklus koji počinje u jednom trenutku i završava u nekom drugom trenutku koji je dosta udaljen od, eh, od onoga što mogu predviđati dinamike tržišta. Zatim, kad je riječ o antitrastovima, to je također vrlo složena tema, to je teško, time je teško upravljati, pogotovo kad je riječ o različitim proizvodima. Kad je riječ o potrošačima, imali smo vrlo malo vremena, ali ja mislim da smo svejedno uspjeli pokazati kako je sustav prijenosa cijena neučinkovit. Rekli smo da je sustav, e, učinkovit sustav ključan za dobro funkcioniranje tržišta i transparentnost je danas tema od iznimne važnosti. Ali ja bih na kraju još rekao uh, nešto o instrumentima o kojima će se Europa morati u jednom trenutku zapitati. To je dakle kako poljoprivreda može um, upravljati rizicima od nestabilnosti. Na posljednjem slajdu kojeg sam ja pokazao Govorio sam o e, programima depozita i to je baš kao što je rekao i zastupnik Des. Ideja da se poljoprivredniku daje mogućnost da u najboljim, e, u najboljim razdobljima, dakle, e, da uštedi jedan dio svog prihoda i da taj dio sredstava ide na jedan račun poljoprivrednika i onda Europska unija ili zemlja članica dakle stavlja sa strane dodatna sredstva. I ta se sredstva onda mogu iskoristiti ne samo kada dolazi do ozbiljnih kriza, već i za recimo dugoročna ulaganja i kako bi se ublažili manje gubici. Zato što poljoprivrednik mora rješavati i manje gubitke, budući da je proizvodni ciklus vrlo dugačak, e, on riskira i svoju vlastitu egzistenciju ako ne upravlja tim manjim gubicima. Tako da slične inicijative već imamo u nekim državama, e, recimo i Kanada. Tako da ja bih recimo se radi okrenuo tome nego nekakvim e, financijskim instrumentima zahvaljujući kojima će tržište postati samo manje transparentno. Dakle, poljoprivrednik u trenutku kada ima višak novaca stavlja to sa strane, a onda ih država potpomogne i ta se sredstva onda mogu iskoristiti. E, instrument za stabilizaciju prihoda je zapravo e, nešto što ide u tom smjeru. I u tom instrumentu imamo ex post plaćanja od strane dakle zemlje članice ili regije, ako je e, ovdje riječ o regionalnim programima, a hipoteza koju ja predlažem jest da intervencija bude ex ante. Evo kolegica je mm, postavila pitanje o brojkama, o tome koliko Europa ulaže prema članku 39 u upravljanju rizicima. Oko 3,5 milijardi eura za te instrumente, uzajamne fondove i instrument za stabilizaciju prihoda. Hvala vam. So there were a couple... Dakle, nekoliko pitanja bavilo se kvantitativnim ograničenjima, pa bih samo jasno rekao, ne mislim da bismo se trebali vratiti na razdoblje kvota, jer nekolicina govornika je spomenula i tijekom upotrebe kvota postojala nestabilnost cijena. Ja samo razmatram usporedbu tržišta struje, jer u prošlosti i u drugim zemljama imali smo mjes stvari koje su bile slične. Primjerice, obveza stavljanja na ugar ne, bilo nešto što je postojalo u Europskoj uniji, ali kada je to ukinuto, to se upravo dogodilo onda kada su zemlje, kada su cijene bile visoke. Zaštita mljekarskog sektora u SAD-u, barem tijekom pregovora, spominjala je vezu toga kada poljoprivrednici dobivaju isplate od programa da će također ograničavati svoju potrošnju, dakle proizvodnju. Dakle, tu postoje određeni primjeri i slažem se s kolegom da to neće imati velik utjecaj na cijene. Jer Europska unija je velika, ali nema velik utjecaj na svjetsko tržište, a otvoreni smo tom tržištu. Isto tako ne mogu precizno reći da je neko rješenje univerzalno za sve, ali nudim neke primjere koji su e, funkcionirali u prošlosti i koje se e, primjerice provodi na tržištu električne energije. Što se tiče pitanja o trenutnoj provedbi drugog stupa i alatima koji su tu na raspolaganju, stvarnost je takva da je zapravo malen broj država članica poduzeo neku inicijativu da se to provede. Dakle, čini se da nije lako potaknuti privatni sektor, čak i uz potporu od strane vlade da se ti sistemi jamstva uspostave. Zato postoji niz razloga o kojima smo već u nizu izvješća razgovarali. Jedna od intervencija bavila se pitanjem tržišne prevage, stabilnosti, može postojati slučajeva tržišne prevage, ali spomenuti je mlječni sekatar gdje mislim da proizvođači ili zadruge imaju velik tržišni udio, ali čini se da čak niti to ne može riješiti problem nestabilnosti. Dakle, samo snaga na tržištu kao mogućnost rješenja nestabilnosti neće dati rezultata. I za kraj, jer sam već prekoračio svoje vrijeme, posljednjoj intervenciji mislim da je nestabilnost sastavni dio poljoprivrednog posla. Poljoprivrednici su toga svjesni, upravljaju time, samo je pitanje do koje mjere oni koji donose politiku mogu tu dodatno pomoći. niz pitanja, ne možemo se pozabaviti sa svima konkretno, pa ću se pozabaviti sa nekoliko točaka koje smo čuli. Slažem se da je nestabilnost način tržišta da vam kaže da neki proizvod želi ili ne želi. A ljudima trebamo dati način da doista kontroliraju cijenu robe s kojom trguju. E, bavili smo se kontrolom nestabilnosti pomoću kvota, kao što su mnogi danas rekli, to ne funkcionira. E, razina intervencije koja postoji za e, obradno mlijeko u prahu samo omogućava Amerikancima da prodaju po cijeni koja je upravo nešto niža od europske na međunarodnom tržištu. Dakle, vjerojatno više time pomažemo našim američkim prijateljima da oni prodaju svoje proizvode nego europljanima. Dva alata dakle, koje pokušavamo upotrijebiti za bavljanje nestabilnošću i rizicima nisu učinkovita, iskreno govoreći. Tako da još uvijek pokušavam shvatiti kako unijeti alate koji će se uspješno nositi sa veličinom i opsegom proizvodnja. I mislim da su pokazatelji cijena dobar način za to, jer oni mogu davati ljudima signale kako bi mogli planirati unaprijed, dakle kako ne bi ulagali više u e, krave u koliko će cijena sa svega 40 centi porasti na 30, na 50. Po, kao pozitivan komentar, nakon promjena i uz moju poljoprivrednu pozadinu mogu reći da po prvi puta od 25 godina, ja dolazim sa mljekarske farme gdje su nam prije 25 godina rekli koliko možemo proizvesti, koliko ćemo za to dobiti, a znatna je promjena bila gdje ljudi poput mog brata sada mogu ostati kod kuće, mogu dalje raditi na svojem imanju i jasno mi je ono što sam čuo o depopulaciji ruralnih područja, no iskreno govoreći ja nisam mogao ostati kod kuće kao niti moja braća na imanju e, da se nastavila politika onakva kakva je bila. Naša farma bila premala, a sada postoje izuzetne mogućnosti koje već nisu 25 godina postoje postojale, da se poveća proizvodnja, poveća osnovno stado, da se poboljša poslovanje. Dakle, to odjednom postaje pravi posao, a ne samo nešto što se nalazi na nekom drugom kraju političke odluke. Dakle, to je jedna prednost koju smo svakako dobili uz naravno financijskih ušteta. I poljoprivrednicima je omogućeno da ostanu na svojim farmama. Hvala. Da, doista smo imali cijeli niz pitanja koja jasno pokazuju koliko je ovo pitanje važno. I mislim da je odlično da su ove sve stvari spomenute, nadovezat ću se na gospodina Bovea, trenutna ZPP temelji se na jednom trendu u svjetskoj trgovinskoj organizaciji koji zapravo nije usredotočen na sigurnost opskrbe hranom. Postojali su tu drugi legitimni razlozi, ali reću da rezultat baš i nije neki. Ne možemo se nositi s neprestanim krizama, a također došlo i do otvaranja tržišta i kao što je gospodin Castro rekao, gospodin Jar, kako se možemo nositi s ovim pitanjem nestabilnosti cijena uz e, ograničenja u proračunu. Mislim da to je moguće, ali moramo na drugačiji način sagledati stvari. Kao što sam već rekao, 60% poljoprivrednog proračuna Europske unije ide zapravo na dvojenu potporu. To se može objasniti spomenjući obveze trgovinske organizacije organizaciji na ta dvojena potpora ne funkcionira uvijek, ovisi o situaciji, dakle ovisi o poljoprivredniku i sektoru da zapravo sami upravljaju rizicima, a oni to ne mogu. I zbog toga moramo razmotriti protocikličku potporu unutar poljoprivredne politike, to mora biti uravnoteženo, mora biti ciljano ali ukoliko želimo biti e, otvoreni prema ostatku svijeta, moramo se moći nositi sa situacijama gdje imamo iznimno niske ili visoke cijene. Isto tako moramo e, formirati jednu hjerarhiju aktivnosti koje će potpasti e, pod ovlasti europskog nacionalnog proračuna ili samog sektora i to tada moramo poštivati. Mislim da je to zapravo jedan od načina na koji možemo nastaviti raditi. Spomenuto je osiguranje, to je mislim nešto što je dodatno, ali mo nije rješenje za sve. Ne možemo zaštititi e, maraže poljoprivrednika na taj način, ali neću sada razlačiti više, reću nešto više o tome u sljedećoj prezentaciji. Hvala vam. Raspravili smo dakle trenutnu situaciju, okrenimo se sada prema izgledima za budućnost. E, zamolio bih vas dakle da se sada malo više usredotočimo na e, pitanja vezano uz budućnost. Gospodin Fenton prvi ima riječ na 8 minuta, izvolite. Thank you. This is the usual, I represent a financial uh, services company. Dakle, ja predstavljam poduzeće koje se bavi financijskim uslugama, međunarodna poduzeća unutar Fortune 500 i ovo i naše tijelo je pod regulativom NFCA, MIFIDA, i raznih e, pravila od strane sad tako da ovdje imamo samo jedan odricatelj odgovornosti što je običajno za naše poduzeće. kratki uvod, dakle čime se mi bavimo i koliko je nestabilno mljekarsko tržište, dosta o tome pričamo, e, vidjet ćemo kako se time bave u SAD-u, može li to funkcionirati u Europi, kako Europa može pripomoći u razvijenju tih alata i zaključak. Danas sam se usredotočio velike na mljekarsku industriju sa samo 8 minuta, ovo je prilično tehnička tema, pa ćemo pokušati razjasniti neke poante i usredotočiti se na samo jedan sektor jer će nam tako to biti lakše. NTFCL Stone je poduzeće koje upravlja rizicima u mljekarstvu i odgovorni smo zapravo za cijeli niz alata za upravljanje rizicima ovdje u Europi i također smo odgovorni, prvi smo klirinčki član NZX e, burze novozelandske sa ročnim terminima i ugovorima i bavimo se i europskim i američkim tržištem. Ovako možemo dobiti pregled našeg prisustva u svijetu. Ista načela koja ja spomenuo moj kolega s desne strane, zapravo sve se svodi na marže, ne radi se o samoupravljanju i rizicima, već o istim načelima koja su jednaka svugdje i baratanju naftom, šumarstvom, poljoprivrednim i mljekarskim proizvodima. Dakle, koliko je ovaj sektor nestabilan. Svi o tome pričaju, pogledajmo ovako konkretno kako to na grafovima izgleda. Na dnu slajda vidite e, mjesece od siječnja 2002. do 2017. a okomito vidimo promjene u cijenama, dakle u postotku cijena. Za one koji ne vede da tamo, dakle, većina grafikona između minus 10 do plus 10. Dakle, postotak promjene cijena kroz četvrotjednog razdoblja i dvanestotjednog razdoblja. E, četiri tjedna je prikazano crvenom linijom. Dakle, to je graf S&P-a, dakle, same e, burze i svi poznano, svima nam je poznato da je tržište e, nestabilno i da gubimo mirovinu zbog promjena na burzama. Tijekom kreditne krize možemo vidjeti od siječnja 2009. do 2010. velike e, skokove, dakle od uobičajenih 10% gore dolje, nestabilnost je iznosila 20% e, gore dolje i svi smo mnogo slušali upravo u pritisku, koliko je to bilo teško vrijeme i kolika je bila nestabilnost. Na sljedećem slajdu vidimo ekvivalentnu grafikon za obrano mlijeko u prahu od siječnja 90. do siječnja 2000. I tu je zapravo nestabilnost opet u tih 10% plus minus. Dakle, poprilično stabilan proizvod. A ovdje imamo grafikon ponovno obranog mlijeka u prahu od siječnja do 2017. I možemo vidjeti zapravo da je ovdje došlo do srčanog napada u EKG-u pacijenta 2007. Od raspona plus minus 10% došli smo do 40% plus 30% minus. I to zapravo pokazuje e, nestabilnost ovog sektora. E, tko se zapravo nosio na kraju ovime? S jedne strane proizvođač, a s druge strane potrošač i nema alata da se ti ljudi sami trenutno nose s ovakvom nestabilnošću. No svi prihvaćamo koliko je nestabilno tržište dionica, ali nitko ne shvaća dovoljno koliko je zapravo situacija nestabilna za poljoprivrednike. Ovo smo dakle već vidjeli, mlijeko trećeg razreda e, u SAD-u, dakle njega koristimo za proizvodnju sira, s lijeve strane cijena, e, vodoravno razdoblje do siječnja dvije, od siječnja 80. do siječnja 2010. Plava linija, Amerikanci rado govore o slobodnom tržištu, ali oni imaju svoju potporu cijenama i plava linija predstavlja to, a crvena linija zapravo stvarna cijena mlijeka trećeg razreda. Do ranih 90-ih više manje te dvije linije su se poklapale i radila se zapravo o podrškama potporama cijenama koje su poljoprivrednike održavale u poslu, iako oni nisu bili komercijalno održivi, ali su i dalje nastavljali proizvoditi, tako da nije bilo utjecaja na proizvodnju. Ali tada su potpore došle do jedne razine gdje su poljoprivrednici morali e, komercijalnu odluku donijeti da odustanu od proizvodnje i to je dovelo do manjka e, ponude i povećanja cijene. To nije naravno cjelokupno objašnjenje događaja, ali jedan dio jest. Vidjet ćemo isti obrazac i u Europi na sljedećem slajdu. Cijene maslaca u Europskoj interventne razine su došle do takve raz... tog stupnja da komercijalno više nije bilo održivo nekim poljoprivrednicima i dalje proizvoditi. Odustali su, došlo do nestašice, povećanja cijena, širenja proizvodnje i tada dođe do ponovnog pada cijena. Dakle, isti scenarij. Kao što smo rekli, glavni cilj upravljanja rizikom je upravljanje maržama. Dakle, treba se smanjiti nestabilnost i osigurati e, pro dohodak. Nezavisno upravljanje rizicima je teško Načelno, proizvođači žele zaštititi se kada su cijene visoke, od vidimo cijene mlijeka u Europskoj uniji, a potrošači se žele zaštititi kada su cijene niske. Kako dakle spojiti te dvije krajnosti? Kako to funkcionira u SAD-u? Dakle, ovdje možemo vidjeti kako hedging funkcionira e, putem zadruga. E, poljoprivrednici i korisnici mogu dobiti variabilnu tržišnu cijenu za svaki mjesec. Ovdje vidimo variabilne cijene i može se dobrovoljno podesiti cijena pojedine zadruge. A Na grafikonu e, vidimo dvije godine u kojim američki poljoprivrednici mogu nazvati zadrugu i dogovoriti cijenu po kojoj žele prodati cijenu, prodati mlijeko ili prodavati e, u nadolazeće dvije godine u potpunosti ili određenom postotku proizvoda. To u Europi pokušavamo replicirati ovoliko nestabil, ovolika nestabilnost cijena mlijeka trećeg razreda u SAD-u, poljoprivrednik zapravo dobiva cijenu na temelju tom, to je stvarnoj e, cijeni, odnosno indeksiranoj cijeni. A zelena linija koju vidimo s desne strane, e, dakle gdje počinje e, ova godina, i kada poljoprivrednik dakle, može prodati bilo koju e, količinu cijena, bez obzira radili se o od 15 ili 5000 krava. Može nazvati zadrugu i dobiti sigurnost cijena za nalazeće dvije godine gdje prodaje ili određeni postotak ili cijelu svoju proizvodnju mlijeka. Ovo mislim da je zapravo najvažniji grafikon e, prezentacije Radi se o, o mljekarima u Americi. Crvena linija je stvarna cijena mlijeka treće klase koju dobivaju mljekari u Americi. Dakle, oni također imaju program zaštite hedginga, a možemo vidjeti da ovdje ima vrhova, da ima padova. Plava linija prostična cijena e, na koju ograničavaju poljoprivrednici svoj proizvod. I to zapravo omogućava da ne sudjeluju kada su u ovim vršnim vrijednostima, ali isto tako ne sudjeluju niti u ovim najnižim vrijednostima. Zapravo, poljoprivrednici mogu bolje planirati, jer oni će u krajnjoj liniji ulagati onda kada su cijene, primjerice u Europi 40 centi po litru, svaki poljoprivrednik će kupiti dodatne krave i novi traktor kada dobiva 40 centi po litri, ili će to kreditirati preko banke, ali šest mjeseci kasnije zbog cikličke naravi cijene će pasti i on će teško otplaćivati banci. To omogućava situaciju gdje kada su cijene na određenoj razini, vi posuđujete od banke, ali barem možete za nadolazeće dvije godine osigurati e, razinu cijene. Da li bi to moglo funkcionirati ovdje u Europi? Ovdje vidimo e, gdje su poljoprivrednici mogli zaštititi cijene Libanj 2014. vidimo cijenu mlijeka za poljoprivrednike, trenutno dobivaju ispod 30 centi po litru. 2014. u svibnju mogli su ograničiti tu cijenu koristeći ovaj alat na otprilike 36 centi po litri. Dakle, dobili bi ta, tu sigurnost u pristupu tržištu. Dakle, poljoprivrednici su mogli ograničiti prodajnu cijenu tada za 5,6 cijenata bolje po kilogramu nego što dobivaju. I to bi zaštitilo njihovu maržu. Ovo je ekvivalent za poljoprivrednike u Velikoj Britaniji. Trenutno možemo vidjeti da dobivaju do 20 penija po litri, a 2014. bi bili u drugoj situaciji, imali bi 30 penija po litri da su mogli stabilizirati svoje cijene. Dakle, kad ljudi kažu da ne postoji likvidnost na tržištu, to nije u potpunosti točno. Mi svakodnevno zapravo štitimo cijene stotne tisuća tona proizvoda.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 odgovoriti na uzroke, na pitanja o uzrocima nestabilnosti, dakle to su špekulacija, a i prirodne e, promjene. Prve dvije ovise o proizvođačima i ne možemo se pre od toga osigurati. Nešto, dakle, jedino protiv čega se možete, od čega se možete osigurati su prirodne e, katastrofe. tim rizicima treba upravljati. Do sada nas je to dovelo do situacije u kojoj nestabilnost koja je bila povezana sa rezervama, da je danas time vrlo teško upravljati. Ne kažem da bismo trebali e, uvesti rezerve, mislim da bi to trebalo biti posljednje rješenje. Osim toga, nestabilnost znači da prilagodba između potražnje i ponude potražnje, dakle ako imate jaz od 1 do 2%, imat ćete ogromne fluktuacije. Još jednom ćemo imati učinke koji će dakle nadići tu e, taj jaz, to je financijska činjenica. i kao što je gospodin Fenton spomenuo, razvoj tržišta u proteklih 15 godina. Vidimo da je u nekoliko navrata došlo do odbacivanja e, hrane. I to, na primjer, vrijedi i za žito. Od 2000. je ta nestabilnost sve značajnija. Imamo i mirna razdoblja, kao što je to sada, no to nitko ne može predvidjeti. Gospodarski modeli koji se koriste za donošenje političkih odluka e, svjetske trgovinske organizacije i OECD-a, dakle oni smatraju da je ponuda e, simetrična s cijenom, a nitko ne vodi računa o klimatskim promjenama niti o e, rezultatima onoga što čine e, špekulanti. Ovo su rezultati istraživanja OECD-a za svaku godinu 1980. Dakle, u e, crnoj boji je stvarna, stvaran razvoj cijena. Tako da današnji podaci nam zapravo ne dopuštaju da ograničimo tu nestabilnost i potiču one koji e, donose odluke da e, se riješe instrumenta za intervenciju. Zato što ako pogledate ovakav grafikon, onda vam se čini da je to stabilan sustav u kojem nema rizika. Mi smo pripremili jedan naš model koji omogućuje e, izračunati stabilnost cijena. Ovdje vidite nestabilnost dakle krajem 2014. te ono što se očekuje od 2015. do 2022. Predviđa se snažan pad e, u 2015. koji će se nastaviti u 2016. Doći će do velikih e, situacija i ovo nije nimalo stabilan kontekst. No, to je sve nemoguće predvidjeti. Drugi dio e, prezentacije. Koje instrumente možemo e, iskoristiti kako bismo smanjili učinke nestabilnosti? Prvo što možemo učiniti jest, zapravo prvo što moram reći jest da nemamo e, jedno čudesno rješenje za sve. Mm, postavljeno je puno pitanja i vidim da zastupnici pokušavaju razmišljati o tome kako reformirati ZPP. Nemamo čuda, nema čarobni štapić, nema čarobnog instrumenta. Treba razmišljati o specifičnosti svakog proizvoda, dakle može li se skladištiti, je li sezonski, zatim razmišljati o e, biogorivima i tako dalje. I na kraju prezentacije bih vam pokazao moguće e, intervencije. Postoji, imamo e, pojedinačni i sustavni rizik, te rizike kojima možemo upravljati i onima kojima ne, te prirodne katastrofe. E sada jasno je da javne intervencije e, moraju biti u ovom visokom desnom kvadrantu. Zatim mjere za tržište i anticiklične mjere, te u slučaju prirodnih katastrofa. To su sustavni rizici. I to je ono što se danas e, događa na e, tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda te nekih, e, za neke životinje. Zadruge i lanci moraju pratiti razvoj cijena i na taj način pratiti nestabilnost i ublažavati rizike imamo i naravno osiguranje uroda i osiguranje dohotka. Europska unija mora mm, intervenirati, ali umjereno i to posebice treba intervenirati, zapravo intervencije moraju doći sa nacionalne razine. Možemo imati osiguranje dohotka ili zajedničke fondove za upravljanje rizikom, zatim Europska unija također može donijeti mjere, dakle u smislu proračuna, ili e, instrument fleksibilnosti koji se može pružiti zemljama članicama u području dakle, suradnje. Zatim na kraju imamo još e, pojedinačni rizik. Tim rizikom treba upravljati poljoprivrednik. Mm, zatim na, nacionalnoj razini možemo imati porezne poticaje i to je ono što danas postoji u Francuskoj. No danas u Francuskoj primjenjuju mjere koje su koje su namijenjene, namijenjene ovim realnim rizicima, dakle uobičajenim rizicima. 70% europskog proračuna ide za e, odvojena plaćanja. I to, to je beskorisno u slučaju krize, u slučaju e, visokih cijena. Zadaća parlamenta i vijeća jest e, da se ta sredstva raspodijele, da se uspostavi fond sa sredstvima za anticiklične situacije Mislim da bi nas to mnogo manje koštalo. I ta bi se pomoć koristila isključivo u vremenu krize. Mi smo napravili simulaciju za 2011. do 2014. i u tom razdoblju bi parlament, eh, to jest Europska unija, bi uštedila oko 7 milijardi eura godišnje. možemo iskoristiti ove anticiklične mjere i e, mjere intervencije na tržištu. U ovom trenutku se previše troši i daje se previše pomoći, a to nema nikakav utjecaj niti na stabilnost cijena, niti na opasnosti. Stoga moramo prilagoditi ovu e, zajedničku poljoprivrednu politiku novoj stvarnosti. Dao nam do mišljenja.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 mi moramo znati hoće li se Europska unija držati e, svojih planova. i hoće li e, pregovore iz Dohe smatrati e, zaključenima. Nemojmo zaboraviti da su poduzete mjere da je Europska unija u položaju da pregovara o tome a druga stvar je realnost nestabilnosti. Nestabilnost vraća poljoprivrednike u vrlo nestabilne situacije, tako da opet imamo debele krave i mršave krave. Prva sigurnosna mjera koju možemo poduzeti, a koja se odnosi na nestabilnost, jest da educiramo poljoprivrednike i organizacije poljoprivrednika ili na primjer zadruge, dakle da sve njih educiramo da se sami, da sami e, se nauče nositi sa e, razdobljima bogatog uroda i lošim godinama. Tako da sami mogu E, imati svoje rezerve i da možda sami mogu osnovati nekakav svoj fond za stabilizaciju. To se može zvati nekim drugim imenom. Ali dakle ovdje se ponajprije radi o edukaciji i obuci, te drugo e, o porezima na evropskoj europskoj razini. I druga stvar, diversifikacija. Ako imate samo jedan proizvod, naravno bit ćete vrlo osjetljivi i izloženi na tu nestabilnost cijena. Naši poljoprivrednici moraju uzgajati raznolike proizvode. I treća stvar, e, kada dođe do sustavnih e, rizika, morate imati nekakav, nekakvo osiguranje i nekakvu, nekakav oblik podrške. I to osim pomoći koje pružaju agencije. Stoga e, državni sektor, to jest javni sektor mora dodati nekakva sredstva jer ćemo jedino na taj način povećati otpornost poljoprivrednog sektora. Hvala. Sada gospodin Adinolfi. Evo ja ću samo brzo to komentirati. Financijska e, tržišta pružaju neku, nekakav e, oblik zaštite koliko je nestabilnost povezana sa špekulacijom. E, pa imamo puno studija koje pokazuju da špekulacija itekako utječe, a onda imamo pak i studije koje govore da ne utječe. Ali opet s druge strane, e, financijska tržišta ne pokrivaju sve poljoprivredne proizvode. Stoga moramo si postaviti pitanje dakle za koje e, usjeve i koje vrste proizvodnje su pokriveni financijskim tržištima. E sada kad govorimo o upravljanju rizicima, pojedinačnim rizicima ili sustavnim rizicama, to su naravno e, osnovna obilježja gospodarstva i prema tome moramo znati tko mora kada intervenirati. Prema mom mišljenju moramo imati elemente transparence, zatim elemente suradnje e, duž cijelog lanca ako transparentni ako ponudimo više jamstva, na isti način možemo uspostaviti i dodatne fondove za pomoć u slučaju kriza, a ti fondovi mogu imati i više struke funkcije. Jer nije da mi imamo samo jedno rješenje kako bismo zaštitili poljoprivrednike. Ne, naravno, imamo osiguranja, ali ta osiguranja treba e, nadopuniti s nekakvim drugim mehanizmima. Zatim uzajamni fondovi mogu biti korisni u jednoj e, situaciji u kojoj imamo viškove ili nedostatke. To je vrlo e, složeno, ali mislim da tu postoji cijela jedna lepeza prednosti. Izravna plaćanja nisu više ili nisu jedini e, mehanizam za pružanje podršku, e, podrške poljoprivredniku. To je dakle sada postao samo jedan od instrumenata. Dakle, e, ako postoji sustav VTO-a, moramo se tome prilagoditi. A izravna plaćanja moraju postati samo jedan, dakle, dodatni aspekt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 Gospodine Bejs, izvolite. Presented by my colleagues are interesting ideas for uh, um, Hvala, čini mi se da ovo što smo čuli je vrlo interesantno kad je riječ o upravljanju nestabilnosti, no svakako nemamo čaroban štapić za riješiti sve probleme. Da se osvrnem na prijedlog gospodina Fentona. To je sustav koji nije baš uobičajen na um, tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda. Poljoprivrednici koji koriste te instrumente traže dodatnu potporu od strane Europske unije koja će ih štititi od niskih cijena. To vrijedi i za SAD. Tamo je taj sustav na snazi već jako puno godina. Poljoprivrednici bez obzira na taj sustav E, imaju program zaštite, kao što je već rečeno. No, još uvijek postoji prostora i za e, vlade. Recimo da se izravna plaćalja koriste kao anticiklični instrument, mislim da bi to bila dobra ideja. No, s druge strane moram reći da se to ne smije vezati uz proizvodnju. zato što e, u tom slučaju nećemo imati učinkovitu učinkovito funkcioniranje. Anticiklična plaćanja koja neće biti vezana uz e, proizvodnju, već uz zaštitu okoliša ili uz recimo program za zaštite marži u SAD-u je recimo nešto što dobro ispunjuje svoje ciljeve. To bismo mogli, o tome bismo mogli razmisliti da to stavimo u prvi, stupanj, u prvi stup kad budemo govorili o reformi zajedničke poljoprivredne politike. Naravno, nemam sada baš jasno rješenje kako sve to provesti. To će ovisiti i o specifičnim sektorima koji imaju specifične potrebe. Zatim moramo malo e, detaljnije analizirati na koji način će ovo potaknuti poljoprivrednike da špekuliraju o postojanju samih poticaja. To bi se moglo dogoditi i najvjerojatnije hoće u SAD-u. Plaćanje poljoprivrednicima se e, ne uključuje u imovinu kao što se to danas čini. Hvala vam. Hvala vam. A sada riječ ima gospodin e, Jan Hutis. Hvala lijepa predsjedniče na tome što ste mi dali priliku da komentiramo u prezentacije koje smo čuli vezano uz e, ova tri izlaganja. želim reći sljedeće. E, nestabilnost cijena nije karakteristična samo za poljoprivredno tržište, već je e, glavni uzrok to što je potražnja za hranom svakodnevna i kontinuirana, a postoji ciklična proizvodnja žitarica i usjeva koja ovisi o vremenskim nepogodama i vremenskim uvjetima. Stoga ne razumijem vezu sa tržištem struje. No, mi moramo pokušati iznaći rješenja za tu stvarnost i ublažiti učinak nestabilnosti cijena na poljoprivredu. E, prekomjerna nestabilnost cijena je najveći problem i ona generira poteškoće e, vezano uz planiranje proizvodnje i dugoročna ulaganja. U općoj upravi Agri mi smo analizirali ta kretanja od e, povećanja cijena 2008. godine. I naš zaključak je da zapravo glavni problem nije nestabilnost cijena, jer ona bi postojala nakon 2008. godine kod povećanja cijena svih proizvoda i u svim razdobljima, no na sljedećem dijagramu ćemo vidjeti da se zapravo radi o postojanju tri paralelna trenda nestabilnosti cijena, kretanja cijena svih proizvoda i neizvjesnosti vezano uz e, buduće razine cijena. Želio bih istaknuti da iako su brojke male, da sporazum sa svjetskom trgovinskom organizacijom je bio e, potpisan 1995. godine, a veliko povećanje cijena je započelo 2004. godine. Dakle, ništa to nije vezano uz svjetsku trgovinsku organizaciju, već prvenstveno uz financijsku krizu 2007. 2008. godine. E, iako e, su prosječne cijene, iako su više od povijesnih prosjeka. Čini se da su e, ublažavanje dugoročnih opadajućih trendova stvarnih poljoprivrednih cijena sve je to izvor najveće neizvjesnosti. E, no, najveću zabrinutost poljoprivrednika je proizročila činjenica da tijekom osam godina dva puta su cijene e, naglo porasle i naglo opale. Kada pogledamo dno ovog dijagrama vidjet ćemo razdoblje između 1997. godine i 2015. godine. Vidjet ćemo e, da stvarne poljoprivredne cijene su 10% više, no što je to bio slučaj prije 18 godina. Cijene uvijek gnojiva su rasle 100%, cijene energenata 95% i e, metala i minerala 32%. Dakle, imamo pogoršanje poljoprivrede, što je u samoj srži ove rasprave. Poljoprivredne cijene su bile dijelom ovog opadajućeg trenda, prvenstveno zbog učinka e, usporavanja gospodarstava u Kini i u drugim e, gospodarstvima u nastajanju. E, Pad cijena sirove nafte je prouzročen prekomjernom opskrbom, što je također vrijedi za prirodni plin i metale i minerale. Prekomjerna opskrba koja je rezultat povoljnih vremenskih uvjeta, e, ona čini najveći dio ovog trenda opadanja na većini poljoprivrednih tržišta. Učinak ruskog embarga nije pomogao, posebice u mliječnom sektoru. Ono što je zanimljivo je da ovaj, ovaj nedavni e, opadajući trend nije okarakteriziran povećanjem nestabilnosti. Kada pogledamo godišnje cijene u stvarnim cijenama robe, vidjet ćemo da struktura nestabilnost dalje postoji, no kao što je to i u prošlosti bio slučaj, kod umjetnih gnojeva mnogo više, kod energetike također više. I ono što je vrlo bitno što se događalo posljednjih godina, a to je paralelni trend opadanja kod cijena. I ako vidimo mjesečne cijene u nominalnim iznosima vidjet ćemo da postoji mjesečna varijabilnost kod poljoprivrednih cijena, vidimo što se događa kod umjetnih gnojiva i što se događa kod energenata. To ne znači da ne postoje proizvodi kod kojih postoji veća volatilnost, niti ne postoji da imamo neka razdoblja u kod kojih e, nismo imali povećanje. kada pogledamo sve ukupnu sliku, to je sve mnogo složenije no što smo mislili prvotno. Ne želim danas e, vama u odboru opisivati mjere ZPPA e za kojima ste upoznati, no želio bih istaknuti poznati diagram evolucije reforme ZPPA, plavi dio e, su zapravo vezane potpore. To je bio rezultat koji je najopipljiviji. E, vezana podrška je bila vezana uz e, reformu ZPPA i uz bolest divnih kravljeg ludila. Reforma je učinila sljedeće. Vidite da postoji premošćivanje jaza između cijena na globalnoj razini i Europske unije. Plavo cijene mlijeka 2010. godine su već bile na razini na globalnoj razini, a ne tek u posljednjem travnju. Isto vrijedi za žitarice. Reforma je duže trajala. Kod govedine i šećera još uvijek nismo došli do to do te razine, iako se e, raskorak smanjio, ovo otvaranje donijelo je određene koristi, što pokazuje sljedeći slajd. Radi se o pozitivnoj evoluciji poljoprivredne trgovine koja se račlanila u nekoliko kategorija. Kao što ćete vidjeti na, u ovoj prezentaciji je ne radi se o tome da samo ono što je je povećalo izvoz, već cijeli niz proizvoda. U ovom dijelu uvoza postoje razlike vezane uz različite vrste rizika. Tržišni rizici su vezani uz e, internu i eksternu dimenziju zajedničkih tržišta, a širi vanjski rizici se rješavaju na razini EU-a ovisno o specifičnostima pojedinih država članica ili regije, na primjer rizici vezani uz elementarne nepogode, e, bolesti i to je ono što se rješava na razini država članica. No ono što se vrlo često ignorira u toj raspravi o alatima upravljanja rizicima je što je najbolja politika koja bi mogla riješiti pitanje nestabilnosti prihoda i to su nevezana izravna plaćanja. E, to znači da ta plaćanja jamče podršku prihodima koja je neovisna o tržnim fluktuacijama. To smanjuje nestabilnost prihoda i igra važnu ulogu u održavanju poljoprivredne aktivnosti na teritoriju cijele Europske unije i na taj način dopušta slanje tržišnih signala koji pomažu proizvođačima da sami odluče e, mogu sami odlučiti što će učiniti. Pomak kod, unutar ZPPA je odrazio e, sljedeće dvije opcije. Što je bolje? Dugoročni e, e, izravno poticati prihode ili to činiti putem potpore cijenama to na, na kraju stvara začarani krug koji zahtjeva kontrolu volumena. Ovaj recept će privremeno funkcionirati za male ili izolirane zemlje, ali neće uspjeti stabilizirati prihode otvorenih gospodarstava. Pitanje nestabilnosti se vrlo često povezuje sa pitanjem zašto američka politika Eh, nije nešto što se predlaže unutar ZPP-a. Kada uspoređujemo američku poljoprivrednu politiku sa europskom, moramo imati na umu značajne institucijske, proračunske, strukturne razlike koje postoje između ta dva partnera. To uključuje i odsutnost proračunskih ograničenja kod provedbe američke poljoprivrede i e, tako, američka poljoprivreda se okarakterizirana time da ovisi o, pos, o opskrbi i postoji mnogo zemljišta i proizvodi se na veliko kao u uniji i američke politike se međusobno nadopunjuju i odražavaju različitu filozofiju od filozofije koja se primjenjuje u Europskoj uniji. E, radili se o protocikličnoj e, cjenovnoj podršci ili programima osiguranja. Američke poljoprivredne politike omogućuju dio, dijelu poljoprivrede da se izolira. 60% e, američkih plaćanja odlazi na upravljanje rizicima, više od 90% odlazi na samo tri usjeva, e, kukuruz, pšenicu i soju i postotak plaćanja odlazi na osiguranja i on se mijenja ovisno o cijenama. Kada uspoređujemo prihode između EU-a i SAD-a tijekom posljednjeg desetljeća. Vidjet ćemo da što se tiče turbulencije cijena postoje vrlo jasna slika. Prihodi u EU su bili manje nestabilni i e, značajno su se umanjili i, manje su se smanjili nego prihodi u SAD-u. Između 2014. i 2015. godine imali smo e, u EU padove od 6% i 14%, a u SAD-u neto gotovina i u neto prihodima pad od 16% i 34%. Između ostalih čimbenika, to je sve to rezultat činjenice da neizbježne prilagodbe tržišnim stvarnostima se događaju kasnije i strmije su u SAD-u nego u EU. Na taj način šireći podršku e, u cijelom poljoprivrednom sektoru moguće su promjene unutar proizvoda i sektora koje olakšavaju prilagodbu. Zaključno, naprijed moramo definirati problem e, kojeg želimo riješiti, a onda moramo odlučiti što još moramo učiniti. E, da li je problem EU poljoprivrede da se riješi nestabilnost cijena ili da postanemo još jednom više vezani uz vrstu proizvoda? Ciljana cijena je nešto što je vezano uz definiranje problema. Da li europska poljoprivreda mora rješavati prvenstveno nestabilnost cijena i time postati još više vezana uz proizvode. Mi mislimo da ne. Mi moramo razmisliti o teme kako ćemo riješiti nestabilnost prihoda i to bi trebala, trebao biti najveći prioritet ZPP-a i primjena novih instrumenata e, instrumenti u drugom stupu ne uživaju baš veliku potporu, ali slično postoji i nešto u Americi. Marža za mlječne proizvode je morala dva puta, ta mjera morala biti dva puta odgođena jer nije naišla na, nije bila baš popularna. Hvala. Gospodin Stes Arabella, Des Tarabella, Moramo upravljati vremenom. Gospodin Europe. Dakle, petero govornika. Prvo gospodin Des. Ich habe noch ein paar Ergänzungen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 naglašavati žestoko stvari sljedeći govornik. Hvala vam, saslušao sam stručnjake, nakon čega mogu reći da smo čuli zamisli o programima osiguranja, o oduzimanja dijela dohotka u posebni fond za poljoprivrednike. Dobro bi bilo da je to početak jednog teoretske razrade stajališta. Također smo govorili o tome da imamo neku konkretnu maržu, o čemu ovdje govorimo, 5%, 10%. Istodobno slušamo da bi programi osiguranja trebali biti uključeni kada su cijene visoke, no već nekoliko godina za redom dohodak i cijene su takve da je nemoguće preživjeti kako dakle ljudi uopće mogu štedjeti, kako možemo govoriti o uštedi. Imate li kakve druge predloge? Ako govorite bismo trebali početi sa programima o osiguranjima, kako započeti sa time? Da li bi države članice trebale preuzeti inicijativu ili institucije Europskih unija koje daju prve uplate i nakon toga pozivaju poljoprivrednike da se uključe? Hoćemo li čekati da cijene porastu neki sektori će do tada vjerojatno u potpunosti nestati u nekim državama članicama, možda je to i zamisao cijele priče. Ne razumijem, dakle, doista niti prijedlog usporedbe sektora električne energije i mljekarstva. Meni su to dvije potpuno različite stvari, kruške i jabuke. A najveći problem danas je što više nemamo vremena na raspolaganju. Moramo zaštititi osnovni dohodak kako bismo ljudima omogućili da prežive. I ovdje sada razgovaramo samo, ali trebali bismo i praktično nešto ponuditi. Ili ćemo samo čekati dok cijeli sektor ne nestane. Krava ne nastane, odraste u nekoliko mjeseci. Ne možete niti hraniti jedan dan, a ne hraniti drugi dan. Dakle, uništit ćemo stada diljem Europe kroz nekoliko godina, nakon čega ćemo morati ponovno ulagati da se situacija povrati na staro. Zahvaljujem zastupnik Jar. Za kraj. Hvala lijepa. Imam i ja jedno dodatno pitanje vezano uz stabilnost sustava. Jer neovisno o tome što činimo, radili se o osiguranju cijena ili tržištima kapitala, sustavi moraju biti robustni i sigurni, a mi smo ne smijemo etablirati, uspostaviti sustave koji će e, nakon dvije godine nestati i rasplinuti se u zraku. E, isto tako previsoke cijene ne mogu postati na tržištu ili tržište neće prihvatiti. Što se tiče osiguravateljskih rješenja, tu možemo zamisliti više razinski sustav. Možemo reći da imamo e, osiguranje od odgovornosti ili polu osiguranja od odgovornosti, odnosno postoji drugi dio unutar kojega svaki poljoprivrednik će sam odlučivati na koji način i do koje razine želi e, sklopiti osiguranje. Mogli smo zamisliti tako nešto, jedan kombinirani sustav. Mogu to ja do pitanja? Ako mogu, ja ću se pridružiti popisu govornika koji su imali pitanja. Osnovno pitanje za pruženje stabilnosti dohodku poljoprivrednika bez da se krše tržišna pravila i pokušaj osiguranja opskrbe, to je ono što je zapravo osnova, temelj sigurnosti opskrbe hranom. Drugo, da li bismo trebali oporezivati dohodak na takav način da bi poljoprivrednici mogli nadoknaditi se određene gubitke kroz nadolazeće godine. Ili drugim riječima, da li bismo mogli pomoći im koristeći instrumente za izbjegavanje nestabilnosti Dakle, nestabilnost je nešto što postoji u ekonomiji uvijek, ali postavlja se pitanje koliko nestabilnosti poljoprivrednik može izdržati i koliko je mora postojati kako bi gospodarstvo funkcioniralo. Radimo mnogo na financijskim instrumentima u Europskoj uniji, iz zajmova i drugih oblika unošenja stabilnosti, no znamo da bez intervencija na poljoprivrednom tržištu ne možemo napredovati. Financijski rezultati i tržišta pokazali su da jednostavno ne postoji sposobnost stabilizacije sistema bez znatnih intervencija. Primjerice u bankovnom sustavu su bile nužne takve intervencije za povrat balansa u gospodarstvu. No to su velike riječi kada govorimo da želimo osiguravati se u debelim godinama kako bismo bili sigurni u mršavima, no i ovdje moramo koristiti iskustva iz drugih profesija i u krajnjoj liniji moramo vidjeti na koje u kojoj razini bi ove instrumenti bili provedivi na nacionalnim tržištima, jer imamo jedinstvenu tržišnu politiku, tako da bi većina instrumenta vjerojatno trebala, trebala bi biti moguće primijeniti ju u svim državama članicama, ali određene aktivnosti su najprije provedene državama, u državama članicama. Čućemo stručnjake i njihove reakcije, izvolite. Hvala vam što ste nam ponovno dali riječ. Ja ću mm, preskočiti osobne referencije, samo pitati sljedeće pitanje. Ako želimo imati raspravu o stvarima koje se događaju u stvarnom svijetu, moramo temeljiti naš rad na činjenicima. I to je upravo ono što sam ja pokušao govoriti sa postocima koje sam govorio. I gospodin Tarabela bih zato rekao, 2008. kada su svi govorili da svjetske cijene i tržište ostaje bez hrane, mi smo rekli ne, to nije slučaj. Ne radi se o krizi koja je, dostala, koja je nastala zbog potražnje, već zbog opskrbe. Kada su svi tvrdili da poljoprivrednicima ne treba potpora dohotku, jer su izlazne cijene bile vrlo visoke, mi smo bili prvi koji smo rekli na temelju grafova koje ste vidjeli, zbog čega uvjeti trgovine za poljoprivredu opadaju. I to je upravo ono što sam i danas rekao. Plus 10% za poljoprivredu i plus 100% za energiju i gnojiva. Kada ljudi nisu još niti čuli, niti bili čuli za Eninjo, mi smo dali pretpostavku toga što bi se dogodilo nakon takvog efekta. Kada je Kina rasla za 10%, mi smo u svom scenariju predviđali rast od 7%. I svi ti rezultati su javno dostupni. Dakle, ista stvar se primjenjuje na nestabilnost u literaturi postoji niz studija koje tvrde da je se nestabilnost povećala, druge pak govore da se nestabilnost smanjila. Što god one govorile, jedna je stvar također jasna. Prosuditi da li neka politika funkcionirala ili nije, za to moramo sagledati ono što nam govore činjenice. A ono što na činjenice govore o politikama koje financira Europa, kažu da primjerice program ljekarstva ne funkcionira i nije popularan među poljoprivrednicima, jednostavno je se određuje na međunarodnoj razini, a ništa ne pomaže na razini imanja. I takvu raspravu moramo povesti. Zbog čega da dok u drugom stupu imamo alate za upravljanje rizicima koje se bave upravom o nestabilnosti dohodka za poljoprivrednike, oni nisu popularni u EU niti u SAD-u a pa svega je 2% vezano uz to. I zbog čega jedan potpuno drugačiji niz komplet politika je što se tiče trgovinske strukture i što se tiče dohodka dao dobre rezultate. Dakle, jedni način na koji se u mom skromnom mišljenju ova rasprava može voditi je ako želimo raspravljati o činjenicama, a ne razmjenjivati međusobno komplemente. Zahvaljujem, gospodo stručnjaci. Nadovezat ću se na ono što je gospodin Notis rekao. Dakle, potrebno je razmotriti učinke. nestabilnosti je utjecala na pojedine vrste roba u Europi i počela se jasno pokazivati nakon reforme ZPPA. Prije toga nije e, bila nestabilnost, imali smo samo fluktuacije cijena. Tako da mislim da se ovdje radi o pitanju politika, odnosno koje politike primijeniti. Što ako ne učinimo ništa niti tijekom pozitivnih niti negativnih razdoblja. Tijekom negativnih razdoblja imanja se zatvaraju Eh, ili dolazi do onoga što načelno nazivamo restrukturiranjem. Tako da je to političko pitanje prihvaćamo li da svaki puta kada dođe do krize doći će do novog restrukturiranja. Drugo, ili drugi pristup mogao bi biti da to ne prihvatimo zbog toga što ne želimo takvo restrukturiranje nakon svake krize, a ukoliko je to ono što želimo, tada se moramo pobrinuti da naravno poštujemo svoje međunarodne obveze i sve što je propisano, ali istodobno da pronađemo načine za nositi se s ovime. Kada govorimo o porezivanju, ne postoji neki neki oblik uniformnog europskog eh, oporezivanja. Dakle, što mi stručnjaci možemo reći? Mi nemamo pravo baviti se time. Isto se primjenjuje na osiguranje. Ono spada u nadležnosti država članica. Dakle, da, oporezivanje je svakako odličan način za ublažavanje situacije i da se pobrinemo da poljoprivredna imanja mogu biti održiva, održiva usprkos tome što sa svih strana doživljavaju fluktuacije u cijenama. No kada razgovaramo o zaštiti marža, tada ne govorimo o nekakvim teoretskim maržama, već o onome što nazivamo marži cjelokupnog imanja. Pitanje javnih fondova u nekim zemljama postoji određeni postotak, možda 65% onoga što poljoprivrednik plaća, što je pokriveno, a u slučaju neke iznimne krize može doći do javnog reosiguranja, kao, tako da osiguravajuće kuće ne moraju snositi neproporcionalan dio opterećenja, zato što su osiguranje pružile poljoprivrednicima. Tako da zapravo mislim da je na vama da nam odgovorite kako mislite da bismo trebali ovo provesti. Evo ja ću samo kratko reagirati. Ovo su moja osobna stajališta mi ovdje predstavljamo nekakvu akademsku zajednicu i bojim se da ne možemo uvijek razgovoriti na frustrancije politike. Mi pokušavamo osmisliti e, rješenja, mi osmišljavamo provokacije kao što je slušaj e, sa sustavom na tržištu električne energije. Vrlo često stvari krenu kao provokacija, ali onda imaju nekakve e, učinke. To je prvo. A drugo, ne mogu ne istaknuti da ovdje govorim, da ovdje vidim malo i neke nostalgične aspekte. Opet govorim u svojem osobnom mišljenju. I možda neće biti popularno ovo što ću ja reći, ali slažem se sa gospodinom Anjotisom, zato što je on rekao nešto vrlo bitno. Bilo je malih inovacija, poput recimo instrumenta za stabilizaciju prihoda, te činjenicu da uopće postoji alat za upravljanje rizitima u okviru drugog stupa. To nije pogrešan pristup, zato što ako ćemo razmišljati da ćemo ponovno imati mehanizme za regulaciju tržišta onako snažne kakve smo imali u e, prošlosti, mislim da to nije baš pametno. Evo to vam govorim kao znanstvenik istraživač. I think I need to clarify some of the statement on the electricity market. So to put it clear, in most agricultural commodities we follow marginal cost pricing. So if there is a market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 sont, je Hvala, saslušao sam pomno gospodina Hanjotisa, vrlo je to razumno, ali ne mislim da odražava realnost. I gospodin Tarabela je to istaknuo kao i gospodin Ferrer. Dakle, mi imamo jednu dugoročnu krizu i moramo računati na krize u budućnosti. Imamo probleme sa sirovinama, energijom, robom, poljoprivredom isto tako i postoje poljoprivrednici koji su u problemima. Nije lako uspoređivati regulativu tržišta energije gdje ima svega šačica operatera i poljoprivredni svijet gdje imamo stotine tisuća imanja. Dakle, to se radi o izboru društava i na Europskom parlamentu i vječuje da odabere europsku poljoprivrednu strategiju mi strategiju nemamo. Imamo interventne mehanizme, ali cjelokupnu strategiju ne. I to je šteta jer sve druge velike zemlje tako nešto imaju. Ako pogledate Brazil, SAD, Kinu i to kako javna potpora poljoprivredi funkcionira i kako se razvijala ondje, postoji velika potpora zbog toga što se radi velikom broju ljudi. I to također moramo e, imati na umu. Ne možemo za uvijek dopustiti tržištima da donose odluke. Mi moramo donijeti strateške odluke. Ne moramo nužno regulirati kao u prošlosti, ali možda možemo na drugi način to raditi. Dakle, mislim da doista moramo promijeniti svoj smjer poslao sam vrlo detaljan e, dokument tajništvu e, odbora koji se bavi financijskim utjecajem naših prijedloga. Vidjet ćete da smo se pozabavili žitaricama, mlijekom i uljaricama. I ta tri tržišta od 2010. do 2015. zapravo bi 10 milijardi bilo bio iznos, iako se radi o niskim cijenama, održali bismo prosječan dohodak stabilnim za nadolazećih pet godina. Nestabilnost cijena ili nestabilnost dohodka prilično je jasno da dakle, ako su cijene vrlo nestabilne da će to imati utjecaj na dohodak. Jer odvojena potpora više nije vezana uz cijene, tako da, se, da su one više manje iste. Jedina promjena bit će konvergencija u pojedinim državama članicama, tako da utjecaj cijena utjecaj koji je izravan utjecaj na dohodak. Potpora koja postoji, mislim da je utrošen novac, bez veze potrošen novac zbog toga što kada su cijene na minimumu zapravo se ništa ne može učiniti. Što je sa vezivanjem potpore na komisiji vijeću da odredi pragove za vezanu potporu, ali naš sistem je u potpunosti kompatibilan sa svjetskom trgovinskom organizacijom jer Europska unija ne, koristi klauzule de minimus kakve postoje u svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Pretpostavljam da je sad trenutak da baš sad trenutak da nastavimo s raspravom, ali u principu moramo sada završiti. Očito je da nemamo baš usklađena stajališta. Stoga se postavlja pitanje kako bi trebalo izgledati upravljanje e, rizikom u ovom složenom globaliziranom svijetu. Gledamo na te stvari potpuno drugačije e, i na razini Europske unije i na nacionalnim ili čak lokalnim razinama. danas tržišta hrane funkcioniraju više kao financijska tržišta. Osim što hrana ima taj, to fizičko obilježje koje financijski proizvodi nemaju. Još jedna tema je koji su zaključci, kako dalje, kako bi trebalo mijenjati zajedničku poljoprivrednu politiku ako želimo osigurati e, stabilnost stabilnost cijena i stabilnost e, dohotka za poljoprivrednike. Nadalje, trebali bismo se zapitati koliko e, košta proizvodnja hrane. To nekako zanemarujemo. Zajednička poljoprivredna politika je imala svoje e, pozitivne rezultate, a ponekad je potrebna kriza kako bismo se probudili i pogledali stvari na malo drugačiji način, iz jedne nove perspektive. Danas, ako ćemo biti iskreni, nemamo dobro okruženje za zajedničku poljoprivrednu politiku. To se vidjelo i u posljednjem proračunu. 45 milijardi eura manje Ako uzmemo cijene iz 2011. kao osnovu, a m, mm, očito je da moramo dati više novca. Osim toga moramo gledati i na dohodovnu stranu te na činjenicu da bismo željeli imati više mladih poljoprivrednika, a zapravo njihov broj stalno pada. Sve to traži detaljniju analizu i ja vjerujem da su nam današnje prezentacije naših stručnjaka to jasno i pokazale. E, najljepše vam se zahvaljujem, iako nam se stavovi razlikuju. No to mora biti tako. Moramo, naši se stavovi moraju razlikovati, moramo čuti različita mišljenja, jer će tek tada naša rasprava biti e, kreativnija. Hvala vam svima. Siguran sam da će naš izvjestitelj, to jest izvjestiteljica to u potpunosti iskoristiti u svojem izvještaju. I budući da još imamo još jednu temu dnevnog reda o zaključcima i izjavama sa, to jest obavijestima sa sastaka koordinatora, to ste dobili mailom. Ako nemate komentara, onda smatram da ste to prihvatili, dakle uzeli na znanje, a zaključke molim vas da to pročitate. Razno, nemamo ništa pod točkom razno. Sljedeći sastanak imamo 14. ožujka od 15 e, sati do 18.30. I, dakle, nastojat ćemo glasati nakon 5 sati popodne i vidimo se i 15. ožujka cijeli dan. Hvala svim stručnjacima, hvala svima i ovime zahvaljujem, zahvaljujem i prevoditeljima i zatvaram sjednicu. Hvala vam.